Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting today. First of all, Dobar dan, dragi kolege. Želim vam e, dobrodošlicu danas na našem sastanku. Ako nema primjedbe, onda ćemo smatrati dnevni red usvojenim. Prvi, prva točka na našem dnevnom redu je razmjena gledišta sa Jurkem, eh, s gospodinom Jurkem Katajnenom, podpredsjednikom komisije. Zahvaljujemo podpredsjedniku Katajnenu na tome što je uvijek eh, spreman s nama razgovarati o temama koje su važne za naš odbor i za komisiju, naravno. Danas se razmjena gledišta e, je posvećena prije svega komisijenom planu rada za ekološki dizajn za razdoblje 2016-2020. godine i sada dajem riječ potpredsjedniku. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, e, dame i gospodo, dobar dan. Želim vam zahvaliti na ovome što ste me pozvali danas na ovaj sastanak. Danas ćemo biti usredotočeni na ovu znači direktivu o ekodizajnu u e, krajem prošle godine komisija je usvojila radni plan komisije na ovom području za 2016. do 2019. godinu. To je bio znači dio paketa e, čiste energije za sve europljane. To moramo upisati u širi kontekst jer je direktiva o ekodizajnu jedna možda direktiva i zakonodavni akt koji se najpogrešnije shvaća Mnogi su tu direktivu kritizirali te su govorili da se usredotočuje na male stvari te da nema poveznicu sa stvarnim životom, no stvarnost je u potpunosti drugačija. Zbog toga mi smo željeli upisati e, ovaj e, rad plan rada za ekodizajn u širi kontekst. A u tom smislu imamo također označavanje, e, energetsko označavanje koje je izuzetno važno, a to nam omogućuje da postignemo ciljeve koje smo si postavili na području e, klimatskih promjena i poboljšanju učinkovitosti energije. Znate, vjerojatno ovu temu vrlo dobro i ne treba vam objašnjavati temelje, no kao što znate moramo uzeti u obzir i mišljenja potrošača i tvrtki kad e, imamo na umu ciljeve koje želimo postići kroz e, direktivu o ekodizajnu. Znači, potrošači u tom smislu moraju e, moći donijeti odluke i biti informirani. U tom smislu odrog, udruga potrošača i njihovo izvješće smatra o tome da znači sveokupno ušteda domaćinstva će biti otprilike 450 eura godišnje. Komisija je procijenila da će se raditi o svoti i od 500 eura nakon što potrošači donesu zbilja odluke na osnovu informacija te izaberu proizvode koje štede energiju, oni mogu također i uštediti novac. Ova direktiva također pruža mogućnost i poslovnom sektoru, jer korištenjem e, energetskog označavanja stvaramo jedinstveno tržište gdje svi proizvodi, bez obzira jesu li napravljeni u Europi ili u trećim zemljama, moraju e, imati iste kriterije prilikom proizvodnje. Što se tiče privatnog centora i industrije, su ohrabreni da idu tim pravcem. Znači, ne samo industrija može uštediti velike količine energije, nego i potrošači takvih proizvoda. Možemo reći da se atmosfera i okružje mjera, mijenja. Mi podržavamo to da nam poslovni sektor šalje puno više informacija nego prije. Znači, ova direktiva o e, znači Eko dizajnu već je na snazi 11 godina, imamo 30 e, različitih mjera, imamo mjere, kriterije vezane uz maksimalnu e, buku i tako dalje. Otprilike 15 e, skupina ovih proizvoda i su znači podvrgnuta različitim obaveznim tipovima označavanja. U okviru ovih 30 e, skupina proizvoda možemo već sada potro, e, uštedjeti e, godišnju potrošnju energije Italije, na primjer. Svake godine en, potrošnja energije u Europi se smanjuje za cjelokupnu potrošnju energije Italije zbog ovih mjera na području ekodizajna. Ako to želite upisati u drugi kontekst, onda možemo reći da se radi od 1,3 milijarde e, barela nafte ili 130 e, znači e, količina potrošnje energije 130 e, nuklearnih elektrana. Ako pogledamo na učinak, na primjer, individualnih elektrana, električnih kuhala za vodu ili aparata za sušenje ruku, ako okupimo sve te tisuće i milijune proizvoda zajedno i vidimo koliko onda uštedimo energije, onda moram priznati da je ovo vrlo, vrlo važna tema. E, plan e, i program rada vezano za direktivu o ekodizajnu koji je osvojen krajem prošle godine je dodao sedam proizvoda na lisu, listu. Značimo, imamo e, automatske i kontrolne sustave, električna kuhala za vodu, sušači ruku, liftovi, e, solarni pa, pa, paneli, isto tako e, kontejneri za hlađenje, te također čista Um, usisivači. Možemo reći da ćemo time uštedjeti još dodatno uh, količinu energije koja godišnje troši Švedska. Ako, na primjer, ako imamo, na primjer, 35, proizvodnja 35 pet nuklearnih elektrana koju smanjimo, znači proizvodnju i e, možemo reći da je rezultat itekako važan na području mjera u okviru direktive o ekodizajnu. A što se tiče znači o e, kružnoj e, ekonomiji, modularnom e, dizajnu i tako dalje. Imamo znači korištenje recikliranog materijala će se uveliko promicati na području specifičnih skupina proizvoda kako bismo osmislili i proveli u djelo akcijski plan na području kružnog gospodarstva. Gospođo predsjednice, zaustavit ću se ovdje. Ali ono što sam ovdje želio reći je direktiva o e, ekodizajnu e, zajedno sa energetskim e, označavanjem funkcioniraju i tekako dobro ono što je potrebno da svojim, usvojimo, znači mogućnost da se i proizvodi poprave, te također da duže traju u okviru mjera koje poduzima ova direktiva. Želim također reći da moramo podignuti svijest među građanima o ovim mjerama. Svi moraju biti svjesni i poznavati činjenice te znati što smo napravili već na području e, e, ovih mjera. Ono što je važno je da građani budu svjesni da samo integrirana Europa može postići svoje ciljeve, može stvoriti e, veće mogućnosti na području e, uštede energije. Hvala. Mogu reći da je ovo zbilja očita dodana vrijednost Europe. Mi u našem odboru provodimo rasprave sa stručnjacima na ovom području. Vi ste nam zbilja na vrijeme, u pravo vrijeme, rekli sve što trebamo znati o ovom području. Hvala na prezentaciji, a sada ću dati riječ kolegama kako bismo počeli raspravu s vama. Evo dajem riječ gospodinu e, Lizeu. Evo, gospodin Le, njemu prepuštam e, riječ. Evo, hvala, gospodin Peterle ima riječ. Hvala vam, hvala Peteru također. E, rekao bih sljedeće. Gospodine potpredsjedniče, e, na slovenskom ću govoriti, pa vas molim da stavite slušalice. Dakle, ovo je do sada najbolji dio mog dana. Naime, slušamo o nečemu što funkcionira i što ljudi razumiju. I drago mi je vidjeti da ovaj koncept daje ploda te mu pružam svoju podršku. Smatram da stavljanje ovog projekta u jedan širi kontekst konceptualno govoreći je odgovarajući pristup. Moramo dakle razmotriti cijeli životni ciklus pojedinih proizvoda. To smatram važnim sastavnim dijelom samog zelenog paketa. Kao što sam već rekao, to je nešto što ljudi lako mogu razumjeti, sami vidjeti, vidjeti da li stvari funkcioniraju ili ne. Želim vam dakle u tome sve najbolje, Vidim da ste na odgovarajući način tome pristupili postavio bih samo dva pitanja. Zanima me kako vaši kolege doživljavaju pitanje regulative, dakle kada govorimo o novitetima poput ovih, najčešće govorimo i o troškovima, koliko će to biti skupo, koliko će nas zakonska regulativa ukupno koštati. Pa me zanima kako vaši kolege to doživljavaju, a također me zanima kako ćete promicati ovaj projekt, jer mislim da to morate dobro učiniti. Hvala vam i sretno. Zastupnica, da li sljedeća ima riječ? Hvala, predsjedateljice. طيب niċċaraw u nenfasizzaw li l-Ewropa mhijiex l-uniku فوكا laqas li u ta negociju u ekonomiju. Ne radi se dakle ovdje o samo jednoj regiji koja radi na i promiče cirkularnu ekonomiju. Tu doista moramo spomenuti primjerice Kinu koja je uvela nove mjere i koje zapravo isto tu stvar promiču i to u nekolicini sektora istodobno. Kina dakle naporno radi na usredotočivanje na održivost i trajnost proizvoda, što je od velikog značaja, osobito ako imamo na umu da je Kina ključno proizvođačko središte. U nedavnom izvješću UN-a na jednoj konferenciji za trgovinski razvoj je rekao da kada bi Indija uz svoj također cirkularni oblik gospodarstva da će godišnje od toga profitirati 624 milijarde eura svake godine, dakle, za kućanstva i poslovnu zajednicu. Ukoliko dakle nastavimo usredotočivati se i dalje na cirkularno gospodarstvo, smatram da ćemo smanjiti negativan učijak poput emisiju stakleničnih plinova, zagađenja i prometnu zagušenost. To isto tako dovodi do zdravstvenih prednosti za naše građane. Postavila bih jedno pitanje koje se tiče ekološkog dizajna na temelju vaših komentara i izjavi komisije. Prije svega, možete li malo detaljnije objasniti konkretne mjere koje, koje komisija planira uvesti kako bi se poboljšao doprinos ekodizajna kružnog gospodarstva, a druga stvar kako komisija planira olakšati suradnju između pojedinih država članica vezano uz tržišni nadzor. Dakle, kako bismo mogli postići bolju provedbu spomenute regulative. Hvala vam lijepo zastupnik Brandi i podsjetila bih sve da je dvije minute rok za govorenje. Zahvaljujem, zahvaljujem povjereniče što ste ponovno s nama ovdje. Mislim da ono što ste rekli o važnosti podizanja informiranosti u među građanima Europske unije je vrlo važno, Da postoji još nešto, a to je podizanje razine informiranosti među našim političarima na vrhu. Dakle, sjećam se da Franz Timmermans 2014. tijekom izborne kampanje za parlament e, se rugao direktivi o usisavačima u Nizozemskoj a od kako je pristupio komisiji počeo je polako razumijevati o čemu se zapravo tu radi. Dakle, o ekološkom dizajnu i uštedi energije. Ne moram ponavljati statistike koje ste sami iznijeli, na to jasno pokazuje koliko se lako može ismijavati ovu politiku i koliko lako je opet ljude uvjeriti kada se malo pozabave pitanjem i vide kolike ogromne prednosti tako nešto nudi. Ono što se dogodilo sa Francom Timmermansom zapravo bi se trebalo dogoditi i sa našim šefovima vlada i ministara za gospodarsko pitanje, čak možda i unutar ekonomske komisije sa samim predsjednikom institucije. Jer to je po meni trenutno glavni problem. Ne napredujemo, čini se da smo zaglavili nekakvim tehnokratskim aktivnostima i kada pročitam devetu stranu radnog plana o doprinosu cirkularnom gospodarstvu, vezano uz komplete alata i stvari na raspolaganje. Prilično sam, poznajem tu temu, ali ništa mi nije na temelju ovoga jasno. Previše bla bla. Ne čini se da uspijemo dolaziti do same suštine. Kada pogledam druge planove također vidim da se spominje prijevod o provedbenoj direktivi o televizije displeje zaslone, što je već spremno za objavljivanje, ali postoje unutrašnje rasprave u samoj industriji o tome kako dalje s time, što je lijep pokazatelj našeg stanja. Znamo točno što moramo učiniti, no na neki način politički se ne usuđujemo to učiniti. Nemamo političko uvjerenje, snagu da stvari provedemo. I to je moje osnovno pitanje. Kada ćemo doista stvari odraditi na toj najvišoj političkoj razini i završiti sa tehnokratskim aktivnostima. Hvala. Hvala vam, zastupnica Auken. Hvala vam lijepo. Komisija do sada vrlo slabo radila i razlog iz kojeg je pogrešno shvaćen rad na ovome može tražiti svoje vlastite političkoj obitelji. Timerman i Juncker nisu to razumjeli svi koji su poznavali direktivu, svi mi koji smo bili u izbornoj kampanji, lako bismo mogli vjeriti ljude da se radi nečem dobrom, ali to nije polučilo rezultata. Dakle, u određenom smislu radujemo se snažnije posvećenosti da se doista počnemo baviti provedbenim, pitanjima jer se radi o vrlo dobroj direktivi, dobrom konceptu i označavanje je još nešto što je vrlo važno od koristi za potrošače potrošači nemaju slobodu ako koriste previše energije, previše vode u kućanstvu i tako dalje. Dakle, moramo pomoći ljudima istodobno štediti resurse. Ovo je još jedna stvar koje su mnogi ljudi svjesni. Jasno je da je ekološki dizajn potreban ali razočaravajuće je da to se i ne provodi. Zanima da li ste dodijelili resurse, ljudske resurse i kapital u dostatnoj mjeri kako bi se doista nešto promijenilo i možete li nas uvjeriti da će se nešto doista dogoditi i da ćete nam iznijeti plan gdje možemo vidjeti da su resursi na raspolaganju i da imamo također mjere za provedbu. Zastupnica Dornano. Madame Dornano. Merci, madame, madame la présidente. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodine potpredsjedniče, možemo reći da ova prezentacija e, komisije dolazi u trenutku kad govorimo o programiranoj zastarjelosti. Možemo reći da ova tema je povezana, povezana je također sa revizijom e, vrlo hvale vrijednom revizijom i e, direktive ekodizajna i učinkovitost, e, energetske učinkovitosti. No, neke e, kategorije proizvoda ne ulaze u to. Ono što je važno je da na pravi način ustanovimo i održivost te također kriterije za zastarjelost proizvoda. Postavljam cijeli niz pitanja u tom smislu. Hoće li komisija pozdraviti uvođenje e, e, mjera vezano uz proizvode koje odgovaraju određenim standardima kvalitete? Na koji način komisija e, održivost usklađuje sa otvorenjem tržišta državama koje proizvode uz niske troškove? Isto tako što se tiče programa e, nekoloških e, proizvoda, ekološkim verzijama e, možemo reći da se radi također i o E, zapravo e, nečemu o čemu nismo dobro razmislili, posebno kad govorimo znači o žaruljama LED ili isto tako e, premiji za stare automobile. Možemo reći da u nekim stvarima mjere su preekscesivne. Hvala. lijepo, gospodine povjereniče, možda želite sad odgovoriti na prvi krug pitanja. Hvala. Reći ću vam još jednu činjenicu koja bi mogla biti zanimljiva. Kada se bavimo ovim pitanjem uštede energije, do kojeg može doći na temelju stare direktive o ekološkom dizajnu, što je, dakle, rekao sam, poput godišnje potrošnje Italije, Isto tako time se smanjuje godišnja emisija stakleničnih plinova Europe za 340 megatona karbon ugljik dioksida, odnosno ekvivalenta istog, što je otprilike ista veličina kao i funkcioniranje cijelog sustava ETS-a. Dakle, samo zbog dizajna samih proizvoda, samo na temelju toga moguće je smanjiti emisije ugljika jednako koliko i sektor ETS-a. Dakle, to je doista ogromno pitanje i bez direktive o ekodizajnu nećemo uspjeti povezati potrošače radu na zaštiti okoliša. Dakle, moramo izvršiti pritisak na proizvodnju kako bi klijenti mogli svjesno djelovati. Gospodin Petrle je pitao kako moji kolege doživljavaju direktivu o ekološkom dizajnu. Postojala su različite stajališta na tu temu, na što više na tome radimo, što više rezultata dobivamo, tim više direktiva o ekološkom dizajnu postaje sve čvršća. Dakle, rekao bih da nakon temeljitog internog procesa u samoj komisiji da je politička podrška snažnija no ikada do sada. Iako je dakle malo duže trajalo da se sve odradi, čini se da je to dobro za političku odlučnost. Vrlo je važno taj cijeli dugotrajni projekt, proces je bio važan što se tiče promicanja, jer imamo snažnu podršku cijele komisije i na taj način je lakše promicati direktivu o ekološkom dizajnu. Mislim da svi možemo više učiniti, bolje kada promičemo ili govorimo, obraćamo se našim građanima. Ovo su stvari koje su lako razumljive, sa kojima se svi slažu jer nikoga se ne prisiljava na nešto što bi kršilo zakone tržišnog natjecanja ili nečijih prava ili sličnog. E, baš naprotiv, tu se domaća proizvodnja i uvozni proizvodi stavljaju na istu osnovicu i potrošači dobivaju priliku dobiti trajnije, energetski učinkovitije proizvode i naravno za samu industriju stvara se jedinstvene uvjete na jedinstvenom tržištu. Što se tiče budućnosti direktive o ekološkom dizajnu, kao što sam u uvodnom izlaganju rekao, spremni smo dalje razvijati taj alat. Ne radi se o nečem što je vrlo jednostavno, primjerice kada se radi na mogućnosti trajnosti ili popravljivosti proizvoda, tu moramo vrlo dobro znati što radimo. Ne možemo opći pristup zauzeti, već moramo se baviti pojedinačnim proizvodima, jedan po jedan. No ja sam vrlo entuzijastičan po tom pitanju, jer zamislimo da je u budućnosti lako popraviti mobitele i da se proizvođači pobrinu da mogu ažurirati svoj postojeći telefon, a ne jednostavno ga baciti i kupiti novi. To bi svakako imalo snažan utjecaj što se tiče učinkovitosti korištenja resursa. Dakle, od sada nadalje ne bavimo se samo pojedinačnim proizvodima iz perspektive energetske učinkovitosti, već iz perspektive koliko je moguće integrirati neke druge dimenzije u regulativu, a ne samo energetsku učinkovitost. Poprilično sam siguran da ćemo imati proizvode za koje ćemo moći uvesti određene mete što se tiče ciljeve, što se tiče mogućnosti popravka i trajnosti, no to neće nužno biti slučaj sa svim proizvodima. Što se tiče podizanja razine informiranosti na najvišoj političkoj razini, u potpunosti se slažem s tom točkom jer ovo zakonodavstvo je toliko zloupotrebljavano godinama da je zapravo dalo svoj ton cijeloj slici, cijeloj situaciji. Ne samo da moramo popraviti ugled ekološkog dizajna, već i dati konkretne primjere. Kao što sam već rekao, to je vjerojatno jedna od stvari koje je najlakše razumjeti, a koja lijepo pokazuje vrijednost europskog pristupa. Nadalje, kakve poticaje bi komisija mogla ponuditi za bolju potrošnju? Naša uloga je pobrinuti se da potrošači mogu doći do valjanih informacija kada donose odluke o kupnji. Dakle, informacije su jedan alat koji možemo ponuditi i postaviti standardne kvalitete pojedinih proizvoda, što je zamisao i za direktiva o ekološkom dizajnu. No, za druge poticaje ne znam koji bi točno mogli biti, što je odnosno moguće učiniti na europskoj razini što se akcijskog plana za cirkularno gospodarstvo tiče, za ovu godinu planiramo objaviti strategiju o plastici. Nedavno smo uspostavili financijsku platformu za cirkularno gospodarstvo i imamo tu i druge konkretne prijedloge koji dolaze od strane sektora. Akcijski plan se dakle, dakle dobro napreduje. i dat će i konkretne prijedloge. No kao što sam prije godinu dana rekao kada smo prošli puta razgovarali na ovom odboru o ovoj temi, ovo je tek početak. Akcijski plan je tek početak. Tržište se mijenja, mogućnosti su ogromne u sektoru i spremni smo razmotriti sve mogućnosti. Što se tiče upotrebe vode, prijedloga koji će biti iznesen tijekom ove godine i koji će biti uključeno pitanje i kemijskih proizvoda i zakonodavstva koje se tiče otpada. Tu ćemo imati i nadzorni okvir za cirkularno gospodarstvo, dakle velik broj pitanja koje smo spomenuli u akcijskom planu, na njima ćemo svima nastaviti raditi tijekom ove godine. Hvala lijepo. Nekoli se kolega htjelo e, javiti za riječ, možda još netko. Evo, e, da ću odmah sada riječ gospođi Rid koja se nije ranije javila. E, gospodine Lize, vi već jeste na našem popisu, možda još netko. I ovime zaključujem popis govornika. Moram početi s gospođom Rid, ona je koordinatorica. Izvolite, gospođo Rid. Jedno pitanje za povjerenika. Smatram zanimljivim da ste rekli da se svake godine u Europskoj uniji manje troši energije. Je li dio toga zbog curenja ugljika? ili pak je iz tog razloga europska industrija odlazi iz Europe, nije više konkurentna i preselila se u treće zemlje kao što su primjerice Indija ili Kina. Hvala. Gospodine Lize, izvolite. Hvala lijepa, gospodine Katajnen. Hvala puno što ste došli na naš sastanak i hvala na obveze koje ste preuzeli prije nekoliko godina, e, mjeseci, e, mnoge obveze preuzela po pitanju dizajna e, kroz Europska komisija. A što možemo odgovoriti i gospođi Rid jer ovaj instrument će biti odgovor svima onima koji opskrbljuju europsko tržište i e, zapravo ovdje je situacija upravo suprotna od situacije s curenjem ugljika. I jednostavno ovdje su, e, je situacija upravo suprotna od e, rizika curenja ugljika. Vi ste izuzeli neke proizvode, primjerice tostere, ali Zanima me kako će to izgledati sa stručne e, strane. Naime, vi možete objašnjavati potrošačima kako se štedi energija, ali nemamo neke konkretne preporuke o e, tome. Kako ćemo to postići, kako ćemo postići ciljevih ovih mjera, to mi nije sasvim jasno. E, potrošače ova tema zanima i E, međutim, kako ćete objasniti na koji način mogu doći do uštede energenata? E, hvala lijepa. E, hvala povjereniče što ste došli na ovaj sastanak danas. Iako mi je drago čuti da ste vi vrlo otvoreni za prijedloge koje činimo mi u Europskom parlamentu. Mi ovdje pišemo izvješće E, kojem je cilj da se osigura dulji e, životni vijek, dulji vijek trajanja za proizvode. I e, vi ste vrlo konkretno rekli da će se te se pozabaviti kriterijima trajanja proizvoda. isto li razmotrili možda mogućnost da označite na proizvodima e, koliki bi im trebao biti životni vijek, tri godine ili deset tisuća sati ili nešto u tom stilu? Jer to je nešto što bi potrošaču dalo mogućnost da e, bira e, kada kupuje proizvod koliko će taj proizvod trajati vezano za e, ono što stoji na oznaci. Hvala. Gospodin Florence ima riječ. Hvala podpredsjedniče. Imam e, pitanja, međutim neću govoriti sad o ekodizajnu jer vam je već postavljeno puno dobrih pitanja. Vratit ću se na temu koja je meni posebno draga, a to je kružno gospodarstvo. E, što je s direktivom REACH i sa svim zakonodavstvom o otpadu. Kako da odvojimo te dvije stvari, jer to je vrlo važno. Jednog dana ćemo se možda naći u situaciji e, kada će ljudi e, tako što će gospodariti svojim otpadom imati utjecaj na REACH. Ima još nekih propisa koji se nisu pojavili. E, možete li nam nešto reći e, što će stajati u e, onome što govori u dokumentu koji govori o, o gospodinu otpadom i o riču. Hvala sada gospođo Juzo. Hvala lijepa. Ja ovdje govorim o ime gospođe Kampuzi, naime, a, nije sigurno na sastanak. Mi bismo trebali dakle govoriti o planovima Europske komisije o ekodizajnu. Ekodizajn je naravno vrlo važan. Važan kad se radi o tome da smije izmijenjen način e, gospodarenja e, u e, proizvodnji i treba dakle uštedjeti E, novac i štedjeti na energentima. Također treba smanjiti emisije. S obzirom na liste prioriteta Europske komisije, zanima me kako pogledamo paket o, motorima na koji način će se Europska komisija boriti protiv visoke stope E, zagađenosti u europskim gradovima. I isto tako kako podstaći proizvođače da stare kontaminirane proizvode zamijene sa e, mnogim i učinkovitijima. Hvala. E, govorili smo o direktivi o ekodizajnu i E, rekli ste da zapravo e, ta direktiva ima loše ime i e, loš imidž. Zato je kriva i komisija, ali isto tako i mnogi ministri i vlade, a i mnogi među nama zastupnicima u Europskom parlamentu. Moramo dakle razmisliti što treba napraviti kako bi se to promijenilo. Htio bih vam se zahvaliti na mnogo toga vezano za kružno gospodarstvo, jer e, znate da je e, ovo stav koji je vrlo bitan za vas sa stanovišta parlamenta. A to su bitne promjene u direktivi o ekodizajnu, recimo neki horizontalni zahtjevi e, koji bi bili važni. Vrlo je važno govoriti o uvozu, o, robi koja je održiva i ona koja nije. Možete li nam nešto više o tome reći i možda nam kažete na koji način u tom pogledu razmišlja komisija. A drugo što me zanima, spomenuli ste razne pokazatelje, za tip platformu za nadzor. Da li ćete možda dati e, neke obvezne kriterije, primjerice poput onih o direktivi o otpadu. I treće, možete li nam nešto više reći kako bi se na ovom području bolje mogao koristiti EFSI? Hvala i za kraj gospođo Herenz Garcia. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, jako mi je drago da ste došli na ovaj sastanak i da možemo razgovarati s vama o ovoj značajnoj temi. Vi ste odgovorni za konkurentnost i tržišno natjecanje i govorili smo prije otprilike tjedan dana o tome kako poboljšati konkurentnost europske e, industrije, naročito u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji i mislim da je vrlo važno da promičemo ekonomski sektor kojim će se moći otvoriti radna mjesta. Naravno, postoji mogućnost da dođe do poboljšanja. Međutim, potrošači moraju imati povjerenja u to. Vrlo bi važno bilo da e, branimo hranu, da e, se zalažemo za izvoz, da otvaramo nova radna mjesta i nova tržišta. A najbolji način da promičemo poljoprivredno prehrambenu industriju je taj da branimo hranu. Vidimo da su Japan i SAD konkurentni i e, tada e, se nameće zaključak da bi Europa mogla biti puno konkurentnije. Postoje stvari koje ne bi koštale ništa, a mogle biti od velike koristi. Izvolite, povjereniče. Najprije o konkurentnosti i hvatanju ugljika. dizajn je upravo suprotan od curenja ugljika. U tom smislu on jača i poboljšava konkurentnost. Na taj način naša proizvodnja e, koristi pogodnosti štednje energije. Nisu e, svi e, proizvodi izravno E, izravna e, rezultat manufakture, neke su više tipa business to business. U tom smislu se tu može e, poboljšati konkurentnost. Prema tome što se tiče curenja ugljika, tu se neće biti štete, rekao bih upravo suprotno. Što se tiče e, ove ideje da se označi e, vijek, očekivani vijek trajanja nekog proizvoda, to je dobra ideja. Moramo vidjeti kako bismo mogli poboljšati sadašnje e, propise, uzevši u obzir i, rok trajanja. Moramo paziti, međutim, da označujemo i ispravno. A ne bi bilo dobro da imamo neke e, ka rješenja. U protivnom, to bi se moglo pokazati štetnim za industrijski sektor. Međutim, ideja je vrlo interesantna. Kada bismo mogli označavati proizvode i kada bi na tu osnovu, na toj osnovi E, proizvođači mogli birati proizvode, a ne samo na temelju energetske učinkovitosti, to bi bilo sasvim sigurno pozitivno. I sadašnji linearni poslovni modeli e, mogli bismo postići da postanu malo više kružni. Gospodin Florence pitao je o direktivama REACH i e, direktivi o otpadom. Za sada prijedlog još nije gotov jer smo još u jako ranim fazama. Međutim, inicijativa koja povezuje s jedne strane kemikalije, s druge strane otpad i sljedivost materijala koji se daju na recikliranje i je tu bitna. Definirane su četiri aspekta e, koji tu predstavljaju prepreku. S jedne strane dovoljno informacija o e, tvarima, o proizvodima i otpadu, zatim prisustvo e, substanci i otpada u materijalima koji se recikliraju, zatim kako neki E, substance mogu prestati otpad i e, četvrto e, kako se kategorizacija tih materijala može primijeniti i kako se može koristiti za recikliranje. Naravno, treba posjećati na recikliranje i bilo bi dobro stvoriti jedinstveno tržište za sekundarne sirovine koje sada ne postoji u Europi. Kasnije ćemo dati e, prijedlog kasnije ove godine, želim reći. Međutim, u ovom času ne mogu zapravo ništa puno više o tome reći. Pitanje električnih automobila i posticaja koje za njih može dati Europska komisija. Za potrošače ne možemo napraviti tako puno. Međutim, po pitanju infrastruktura za e, stanice sa baterijama e, za, punjenje baterija, tu bi Europska komisija mogla nešto napraviti. Tu bismo se zapravo mogli pitati što je prije kokoš ili jaje. Naime, kada dođemo do jednog kritičnog e, bitnog broja e, takvih e, postaja za punjenje baterija, onda više subvencije zapravo i neće biti potrebne. Jer će cijeli proces zapravo biti u rukama tržišta. Za sada želimo pomoći države članice e, kako bi koristili izvore financiranja. Gospođa Pitikajnes pitala je o EFSI-u i e, o pokazateljima e, i o kružnom gospodarstvu. Pokazatelji nam e, kažu e, da bi sve ovo moglo biti dobro na tržištu, budemo li imali pouzdane pokazatelje. Ja sam uvjeren da ćemo to postići. Nije to sve tako komplicirano. Međutim, za sada komisija ne radi previše na tu temu, ali u budućnosti će svakako trebati napraviti više. Što bolje uspijemo ostvariti komunikaciju, primjerice između ovog odbora i Europske komisije, to ćemo moći imati e, bolje pokazatelje i više ih koristiti za to. Europski fond za strukturna ulaganja i kružno gospodarstvo pa za sada se taj fond jako malo koristio za ulaganja e, iz e, područja kružnog gospodarstva. Postoje tvrtke koje bi trebali znati da taj fond postoje i da on e, funkcionira. Međutim, nisu svjesni da bi se iz njega mogle ovakve tehnologije financirati. No, Nadamo se da će se uskoro usvojiti novo zakonodavstvo o gospodarenju otpadom koji ima obvezujuće odredbe e, vezane za odlaganje otpada na odlagališta, tu bi onda se možda drugačije moglo početi gledati na Europski fond za strukturna ulaganja. Što još? Možda ću ovdje stati. Hvala. Thank you very much, uh, Vice President, for um, your availability to discuss with us about eco-design. A sada, e, dakle, još nešto o ekodizajnu. Vi kažete da je to jedno od m, propisa kojeg se manje e, razumiju, moram reći da nam je ovaj današnji dijalog eh, sigurno pomogao da se bolje razumije i eh, drago nam je što ste došli ovamo i drago nam je da ćete ponovno jednom doći na naš sastanak. So, uh, dear colleagues, welcome to the point where I make some announcements. Usually we're supposed to... Dragi kolege, evo možemo sada učiniti nekoliko priopćenja. Obično tim eh, počinjemo sastanak, međutim danas smo odmah počeli s našim eh, gostom pod predsjednikom komisije. E, hvala najprije gospođi Manjano iz tajništva na svemu što je predla za ovaj sastanak. Na plenarnoj sjednici je odlučeno da se dosje o kružnom gospodarstvu ponovno vrati na odbor za interinstitucionalne pregovore. U skladu s člankom 69. E, predsjedat će dakle predsjednik odbora o tim e, pregovaračkim timom u kojem će biti i izvjestitelj i izvjestitelj u sjeni, kao što je uobičajeno. Drugo, budući da postoje e, problemi sa e, trenutkom kada se trebaju uložiti amandmani tehničke prirode. E, odlučeno je da se e, sasvim jasno odredi rokovi za ulaganje amandmana e, sve se radi elektroničkim putem, to uopće nije politička odluka. Jednostavno, iz tehničkih razloga odlučeno je da će standardno vrijeme za ulaganje amandmana za naš odbor biti 11 sati. Ja nisam e, naravno donijela tu odluku, ali za slučaj da e, imate nekih poteškoća ili ako se radi o nečem hitnim, uvijek možete kontaktirati tajništvo koje će vam omogućiti da to učinite i nešto kasnije. Nadalje, na internetu imamo jednu novu web stranicu za vas na kojoj se nalaze delegirani i provedbeni akti koji su naravno vezani za teme kojima se bavi naš odbor. Pristup toj stranici e, je pristup za koje će vam trebati uputstva, a uputstva će vam poslati tajništvo putem e, putem e, e-maila. Dakle, poslat će ga i zastupnicima i savjetnicima. E, Podsjećam vas da ćemo 11. travnja održati zajedničko saslušanje s odborom Juri o odgovornosti e, na području okoliša. E, pozivam vas i kolege da dođete na tu raspravu. U dosjeu za ovog sastanak nalazi se i izvješće o misiji koja je održana prije dosta vremena, odnosno u studeno, e, i koja je bila odlazak u Europsku agenciju za okoliš. Predsjedao je gospodin Farija, a sve ćete moći o toj misiji pročitati u, e, e, u tom dosjeu. Jako mi je žao da će gospodin Đorđu Savanatidis morati otići iz tajništva odbora Envi. Mi e, to nismo htjeli, ali kao dio politike e, rotacije na različitim poslovima u Europskom parlamentu, on će morati otići u e, odjel e, A za mjere politike i e, nadamo se da ćemo možda i tamo moći s njime surađivati. Jako ćete nam nedostajati. Ovo su e, dakle bile značajne najave, ne sve jednako značajne. I još ću e, naglasiti da je prijevod danas na 21 jezik i naravno da se ovaj sastanak može pratiti putem interneta. U e, materijalima za ovaj sastanak imate i zapisnike sa sastanka održanog 23. i 24. siječnja Trebalo je neko vrijeme da ih e, možemo poslati na odobravanje zbog prijevoda na sve jezike. Sa koordinatorima možda možemo razmotriti mogućnost da se malo taj postupak ubrza. Za slučaj da do kraja sastanka ne uložite nikakve primjedbe na te zapisnike, smatrat ćemo da su zapisnici odobreni. Ovim završavamo s priopćenjima i prelazimo na zakonodavni dio našeg rada. Prvo, sada imamo nacrt preporuka što se tiče drugog eh, čitanja izvješća vezano uz uredbu o medicinskim proizvodima. Imamo izvjestiteljicu Dame Glenis. Znači, mi ćemo eh, na plenarnoj glasati prvog eh, četvrtog. Eh, znači, imat ćemo glasanje sutra i na plenarnoj prvog četvrtog vezano, znači, također i za medicinske proizvode, in vitro diagnostičke medicinske proizvode. znači vezano uz ovo moramo čekati još drugo čitanje, a sad prelazimo znači na e, nacrt izvješća o konvenciji iz Mita Mate o živi. A sada dajem riječ gospodinu Eku, izvjestitelju. Hvala, gospođo predsjednice, što možemo reći nakon toga, imali smo glasanje prošli tjedan u na plenarnoj sjednici. Drago mi je što je ovo izvješće tako brzo usvojeno, posebno uzimajući u obzir kontekst, jer smo željeli da se ovaj tekst što je prije moguće ratificira. Imamo cijeli niz točaka s kojima nisam u potpunosti zadovoljan, želio sam malo više ambicioznosti, no mogu reći da smo napravili ono što je bilo potrebno, a to da se ovaj proces iz minimate u budućnosti koristi za to da idemo u pravom smjeru, da se na cijelom nizom područja e, smanji prisutnost žive. Znamo koliko je živa toksična, štetna i zbog toga ova brza odluka e, nakon tog vrlo brzog, e, vrlo brze procedure je nešto što nas zadovoljava. Nadamo se da će konvencija o živi nakon e, znači usvajanja u Ženevi biti potpisana i na nacionalnoj razini. Ono što moramo, prati, moramo pratiti je to da smanjujemo prisutnost žive na svim područjima. Kad imamo znači lokalitete kako su zagađeni živom, oni moraju biti dekontaminirani, moramo također smanjiti uporabu e, zubnih e, amalgama koji koriste živu i tako dalje. Sve ovo je vrlo pozitivno, a vidjet ćemo kako će to se sve razvijati u budućnosti. Hvala. Hvala vam puno. A sada ću ja dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Imamo li nekoga vezano uz... Imamo nekoga iz EPP-a, ne vidim gospodina Dantana, ne vidim ni gospodina Paolučija. Hoće li netko drugi uzeti riječ u njegovime? Gospođa Dali, hvala. Gospodin Luči nije mogao doći, ali je e, poslao kratku bilješku. On je izuzetno zadovoljan što je, e, velikom većinom ovaj e, privremeni sporazum vezano uz uredbu o živi usvojen na plenarnoj sjednici prošlog tjedna. Radi se E, znači o prvom međunarodnom obvezujućem e, ugovoru, sporazumu koji ima ambiciozne ciljeve vezane uz smanjivanje e, uporabe žive. Ono što je potrebno da se ovaj sporazum upotrebi kako bi se što prije konvencija ratificirala. A isto tako E, imamo također 25.9. ove godine će se održati također i konferencija stranaka e, koja sudjeluje u ovoj konferenciji, a mi ćemo podržati ovaj, e, ovo izvješće sutra. Hvala. Hvala. Sad u ime ekr Ne. Onda ALDE. Zeleni. Gospodin Pjedićini nije ovdje. Gospođa Dornana nije ovdje, otišla je. A sada otvaram riječ za raspravu. Ima li drugi govornika koji žele uzeti riječ vezano uz ovu temu? Ne. To znači da imam, se svi slažemo s time. A sada dajem riječ predstavnici komisije. Gospođo predsjednice, časni članovi odbora ENVI, hvala vam na lijepim e, riječima. Mi pozdravljamo e, preporuke izvjestitelja. Mi se, e, dali smo znači podršku što se tiče ratifikacije. To ratifikacija će dovesti do brzog stupanja na snagu konvencije te također podizanja svijesti korištenja žive i akcije vezano uz emitere. Ono je važno za e, znači e, EU građane jer 42% e, žive u EU dolazi znači koja se taloži u EU dolazi iz drugih dijelova svijeta. A što se tiče prve konferencije stranaka, imamo znači tu konferenciju e, krajem rujna, a kako bismo mogli znači e, sudjelovati, ratifikacija mora biti prije 24.6. E, Moramo završiti procedure do tata, no eu e znači ne može odgoditi ni notifikaciju niti stupanje na snage konvencije e, podrška i to velika podrška uredbi o živi prošle godine e, prošle tjedna na plenarnoj sjednici govori o tome da svi želimo imati gospodarstvo bez žive to je također i primjer za naše međunarodne partnere hvala Hvala. Imamo li drugih javljanja za riječ vezano uz e, konvenciju minimati? Ne, onda dajem riječ gospodinu Eku. Mina Mata Znači, konvencija iz Mina Mate, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Nismo e, imali sad puno govornika koji su se javili za riječ vezanu uz ovu temu. No, što se tiče izvješća i u perspektive ratifikacije, slažemo se s tim da Europska unija treba što prije ratificirati konvenciju kako bi ona bila avangarda vezano uz e, smanjenje korištenja žive u budućnosti. Moramo iz Europe poslati jasnu poruku te pokazati da smatramo da je okolišna politika izuzetno važna, da je isto tako upisana u cjelokupno društvo. To treba biti uzeto najozbiljnije u obzir, a imamo također i odgovornosti prema ljudima, prema planeti, prema životinjama i drago nam je što je velikom većinom na plenarnoj sjednici sve ovo bilo usvojeno. Mi imamo sad široko otvoreni put pred nama. Nadamo se da će se u budućnosti e, stvari razvijati na najbolji mogući način. Hvala gospodine Ek. Ako želite možda reagirati kasnije, e, možete uzeti riječ. Evo sad gospođa Rivasi, izvolite. Što se tiče teksta, E, znači teksta o kojem smo glasali, koji je usvojen 17.3. E, u parlamentu. Postavljam si pitanje vezano uz ratifikaciju konvencije iz Minamate. Znate da u ovom trenutku EU i 27 država članica su e, potpisali, ali ne ratificirali ovu konvenciju koja je bila znači usvojena u listopadu 2013. godine samo 38 e, država je ratificiralo ovu konvenciju, znači Ekvator, Švicarska, Kina i tako dalje. Treba nam 50 e, e, država koje ratificiraju tu konvenciju kako bi ona stupila na snagu. Znači imamo prvi sastanak e, stranaka koji će se organizirati u rujnu ove godine i želimo da EU e i države članice ratificiraju ovu e, konvenciju prije sastanka u Ženevi kako bismo ovaj dali primjer svijetu. Naravno, ako e, možemo to napraviti prije ovog sastanka, e, država potpisnica konvencije u rujnu, naravno, to bi bio snažan signal cijelom svijetu. Hvala sada izvestitelju izvjestitelju Sjeni za EPP, gospodin Donton, izvolite, oprostite, ja sam također i dio drugog odbora. Kad govorimo o ratifikaciji konvencije iz e, Minamate koja e, je bila potpisana u e, znači siječnju 2013. godine u svakom slučaju bi bio veliki korak napred što se tiče opasnosti od korištenja žive Možemo reći da se od ambicioznom cilju koje možemo podržati. To znači usklađivanje europskog zakonodavstva e, sa e, radnim programom UN-a što se tiče zagađenja od žive. Želimo e, da ratifikacija se ostvari što je prije moguće. To omogućuje da tijekom konferencije u rujnu EU odigra avangardnu ulogu. Moramo u svakom slučaju biti prisutni u prvim redovima e, na konferenciji. U ovom trenutku sve je moguće i moramo cijeli ovaj proces završiti što je prije moguće. Hvala. Sada, želi li možda komisija reagirati vezano uz ovo? Znam da ste već uzeli riječ. Možda što se tiče znači ovih različitih e, etapa ratifikacije, e, imali smo znači te akcije eu koje su bile potrebne kako bi se provela ratifikacija na, e, na razini država članica. Određene države članice su te zadaće obavile. Imamo u ovom trenutku osam ratifikacija, treba nam ih 12 kako bi znači e, konvencija stupila na snagu. Imamo znači e, informacija da sedam e, do osam država su spremne za ratifikaciju, isto tako sedam država članica. Ono što se, onome čemu se nadamo je da će znači ratifikacija se dogoditi prije stupanja na snagu, te ćemo onda i poslati veliku važnu poruku građanima svijeta vezano uz opasnosti i posljedice korištenja žive. Hvala, gospodine Ek, želite li uzeti riječ vezano uz ovo? Ne? Onda želim vam zahvaliti na izlaganju i time zaključujemo našu sedmu točku dnevnog reda. A sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o genetski modificiranom kukuruzu i proizvodima od tog kukuruza na tržištu. Radi se o prigovoru u skladu s člankom 106. Imamo pet izvjestitelja, a e, prvi je Bart Stes. U ovom trenutku uzimamo u obzir nacrt e, rezolucije i sada dajemo riječ gospodinu Stesu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. S nekim drugim kolegima, e, kolegama ja sam e, znači dao prijedlog prigovora vezano uz proizvode od genetski modificiranog kukuruza. Oni koji su pomno čitali stvari znamo da je cilj ovog zahtjeva mišljenje komisije kako bismo im dali dozvolu. Cilj je također da se prevenira cijeli niz bolesti te također e, osiguramo da e, znači osiguramo e, situaciju vezanu uz glifosat i glifosat aluminijom. Ako dobro pročitamo ovo mišljenje, vidimo da imamo znači e, manjinsko e, mišljenje u odnosu na mišljenje EFSE. E, kad govorimo o Singenti, oni su uložili inicijalni zahtjev, ali smo imali i različite e, podkombinacije, 20 podkombinacija koje su bile prezentirane, ali nijedna još tih podkombinacija ne postoji i ti testovi još nisu organizirani za te podkombinacije. U tim e, znači e, pod kemijskim e, kombinacijama nemamo znači nikakve informacije, a EFSA svejedno govori o tome da tih 20 e, kemijskih e, kombinacija su sigurne. Imali smo konsultacije država članica te Države članice su uložile cijeli niz različitih e, kritika, stotine kritika o tome da nemamo dovoljno informacija što se tiče učinaka ovih proizvoda. Također imamo i manjkavosti kad govorimo znači o samim testovima na terenu, na tlu. Govorimo o tome da nemamo dovoljno informacije o učinku tih proizvoda na okoliš. Imamo također i manjinsko mišljenje gospodina Vajla kad govorimo znači od ovih, o ovih 20 podkombinacija, nema znanstvenog mišljenja Singenta. Nije objasnila zašto te informacije nisu na E, raspolaganju, a sve to možete naći u prijedlogu rezolucije o kojoj će se e, znači glasati vezano uz uvodne izveve G, K i L. A kad govorimo o amoniju, glifosinatu i toleranci, toleranciji znate da što se tiče glifosata e, radi se o vrlo važnom i ključnom pitanju vezano uz e, mišljenje prošli tjedan EKE. Imamo također i stalni odbor država članica koji je proveo prvu raspravu, a deset država članica od 28 podržavaju prijedlog komisije i predstavljaju otprilike 38 e, stanovništva, e, posto stanovništva Europske unije. Zbog toga, iz svih tih razloga, mi smo uložili ovaj prigovor. Mi smo dali znači sve te argumente u rezoluciji o kojoj će se glasati sutra. U rezoluciji ćete naći sve elemente vezane i argumente vezane uz prigovor, a tražimo od kolega da podrže ovaj prigovor. Hvala. A sada e, bih tražio od e, zatražila od suizvjestitelja žele li uzeti riječ? Javlja li se tko za riječ? Ukoliko ne imamo izvjestitelja u sjen. Zastupnica Ajuso, izvolite. E, hvala vam lijepo. U ime kluba zastupnika EPP-a rekla bih sljedeće. Kao što je izvjestitelj rekao, Radi se o dopuštenju za genetski modificirani kukuruz i njegove kombinacije koje se koriste za ljudsku i životinsku hranu i kao sastojci za životinsku hranu. Sve što se proizvodi od ovakvog kukuruza zapravo se koristi za proizvodnju i imamo provedbeni akt u kojem komisija je prekoračila svoj mandat i smatramo da je to primjer zlouporabe ovlasti pitanje i procjena koje je EFSA provjela i iznijelo pet stavaka koje se temelji na manjinskom mišljenju i imamo jedno mišljenje koje se prihvaća iznad većinskog stava panela koji je provodio evaluaciju. Dakle, manjinsko mišljenje je izdano, ali to ne znači da je postala zabrinutost vezana uz pojedine elemente. Ne možemo dakle propitivati znanstvene procjene samo zbog toga što nas one ne sviđaju. U slučaju EFSA oni su svojim zaključcima dali pozitivno mišljenje a što se tiče stava kako se tiču glifosata, oni nemaju smisla jer zapravo autorizacija se ne radi o tome da se ovaj kukuruz uzgaja, već samo da ga se koristi kao sastojak u sastojcima za životinsku hranu. Dakle, nema temelja za prigovor koji se tiče glifosata jer se time toga zapravo ne tiče. Po meni trebali bismo glasati protiv ovog prigovora bez obzira na to što neki članovi mojeg kluba možda imaju drugačija vlastita stajališta. Zastupnica Hvala lijepo. Ako mi dopustite, ja ću eh, se sada eh, nadovezati na ono što je rekla kolegica Pilar Ajuzo. Već smo desetke, na desetke puta raspravljali o ovim i sličnim temama. Zato ću se više pozabaviti samom formom, a e, ne toliko, neću se baviti sadržajem, gdje se e, sasvim slažem s Pilar Ajuzom. Zapravo, brine me jako velik broj delegiranih i provedbenih akata koje je usvojila komisija. Stručnjaci e, zapravo kažu da mi ne možemo uopće ni kontrolirati te takve akte. Što se tiče e, genetski modificiranih e, organizama, e, moram reći da mi je žao da je ovo usvajanje stalno zapravo se vuče s druge strane, na neku drugu stranu i sada se jednostavno ovdje na neki način protivi provedbom delegiranih akata gdje naš jednostavno naš odbor ovdje gubi vjerodostojnost. Europska komisija poštuje određene aspekte na osnovu preporuka naše agencije EFSE i usput budi rečeno bilo bi dobro da prestanemo stalno ispitivati njezinu valjanost, a stalno ulagati prigovore po mom mišljenju predstavlja jednostavno primjer da se izvrda postupak. U paragrafu 106. poslovnika kaže se da e, komisija može parlamentu e, podastrti, e, i jedan propis ako se smatra da on nije usklađen u e, s europskim propisima ili pak ako su se e, prešle e, prekoračile ovlasti. Dakle, ima dvije mogućnosti. Ili da su se e, prekršile ovlasti ili pak da nije u skladu sa zakonima Europske unije. Što ni jedno niti drugo ovog puta nije slučaj. Mislim da trebamo postupiti kako rade druge E, e, a parlamentarni odbor je u takvom slučaju i da bi to bio puno bolji način rada. Hvala vam lijepo, gospođa u potpunosti se slažem s vama. Željela bih dati odgovarajuću važnost prigovorima koji bi trebali biti u skladu s određenim člancima, kad kada previše stvari znači premalo, tako da doista cijenim vaš prijedlog i radi se o nečemu što moramo raspraviti na razini koordinatora. Možda, dakle, možemo to spomenuti kolegama i vidjeti postoji li bolji način da se pozabavimo prigovorima ovakve vrste. Hvala svakom slučaju na prijedlogu. Gospodin Prnje. Hvala lijepa. Dragi kolege, jako dobro ste sada meni dali riječ, jer ja mislim upravo suprotno od onoga što smo upravo čuli. Ovo je jako politička tema i to da Europski parlament može se izrašnjavati, jer mi smo izabrani predstavnici mislim da je to ne samo korisno, dakle da parlament kaže što misli, već predstavlja i zaštitu 500 milijuna evropljena i evropljanki. Mi vrlo često čujemo da Evropska unija ima loš eh, stoji loše pri europskim građanima, e, onda kad već jedan put napravimo nešto što ne ide eh, na ruku industriji, velikim industrijama, onda e, će nas možda građani bolje prihvatiti i možemo pokazati da mi nismo samo oni koji se borimo za e, glasove u e, izbornoj kampanji, kao što smo vidjeli 2014. godine. Kolega Guillaume Balas nije danas ovdje zbog toga što su u predsjedničkoj kampanji u Francuskoj. On me zamolio da govorim u njegovo ime i traženo je da u postupku komitologije rade mnoge radne skupine koji paze kako se postupa s genetski modificiranim organizmima. I ovdje se radi o provedbenom aktu, a to je ovlaštenje da se na tržište stavi 20 različitih proizva, različiti, različitih e, genetski sorti, genetski e, modificiranih e, kukuruza koje idu od amonijaka do glifozata, a traženo je dakle da se one stave na tržište, vezano za e, dakle, e, kukuruz, različite sorte kukuruza. E, dakle, moramo precizno citirati sve te sorte kukuruza i zahtjev da se na tržište stave neki proizvode koje oni sadržaju i koji se mogu koristiti za ljudsku i životinsku hranu. Dakle, ponovno moramo biti jako precizni. Ne radi se o tome da se trebaju staviti sorte na tržište koje nisu provjerene. A ovdje e, tih 20 različitih kombinacija koje su imenovane nije neprovjerena i ne smat... i jednostavno ovdje se jasno kaže e, zašto su određeni E, određeni sastojci ovdje e, provjereni ili nisu. Evo, to proručuje e, moj kolega Balas. Hvala vam, eto ne možemo više vremena dopustiti gospodinu Balasa da nam oduzme, čak imajući u vidu da ga nema ovdje osobno. Da li se netko drugi želi javiti za riječ? Troje zastupnica Pjeti Kajnen prva. Zapravo u životu postoje dvije oblike rizika. Oni laki i oni koje se može poništiti. Dakle, ako me udari auto, netko me možda može i zlječiti, ali imamo i one koji se ne, koje se ne može popraviti, a koji su iznimno štetnog učinka i čemu se više ne može pomoći. Potičem vas da pročitate knjigu na svim galaba Black Swan, jedan od najpoznatijih istraživača rizika, i sa stanicama GMO, endokrinim disruptorima. Radi se o tome da se radi o svojevrsnoj negativnoj lutriji koju se više ne može preokrenuti i popraviti. I upravo zbog toga u međunarodnim konvencijama imamo mjero načelo predostrožnosti vezano uz zaštitu okoliša i zdravlja. I zbog toga bismo trebali biti toliko oprezni vezano s GMO. To nas neće odmah ubiti. Ali rizike ne poznajemo i zapravo radimo veliku grešku. zbog toga smatram da su ovi prigovori toliko važni. Ne radi se o nečem tehničkom pitanju dnevnog reda, da li ih imamo previše, premalo. Ja bih preokrenula pitanje, možda komisija predlaže previše odobrenja za ovakve stvari, zbog čega i mi trebamo djelovati. Dakle, članke poslovnika imamo, iako je važno i ono što su kolege iznijeli, ali moramo imati poslovnik na umu. Zastupnica Hvala. Ja bih ukazala na činjenicu da na temelju regulative o komitologiji Europski parlament može ulagati prigovore samo na temelju toga da je komisija prekoračila provedbene ovlasti. Poštojem želju kolega da izraze zabrinutost vezano u mjere, na činjenica stoji da komisija nije nadišla svoje ovlasti određenom zakonodavstvu koje se bavi gmo I ništa u ovoj rezoluciji me ne može uvjeriti u suprotno. Svaki puta kada imamo ovakve prigovore na GMO, govorimo ovu istu stvar i zamolila bih pravnu službu i da komentira taj aspekt prigovora odbora, zbog čega neprestano uporno ulažemo prigovore ako za to nema temelja. Što se sadržaja tiče, prepoznajem, priznajem da je većina kolega se usredotočila na manjinsko mišljenje EFSE, naglašava dakle, manjinsko mišljenje, e, što se našeg vlastitog mandata tiče, koje smo mu dali kao znanstveno tijelo, ono ne predstavlja e, većinu naših e, službenih tijela, već po definiciji manjinu, čini se da kolege prije uvažavaju to stajalište nego stajalište većine. EFSA je dakle dobila mandat, komisija je dobila provedbena ovlast i ukoliko provedba obiju stvari se dovodi u pitanje, da da oba dva svoje nakta dovodimo u pitanje, a to je poprilično opasno. Regulativa koja se bavi GMO mora se temeljiti na znanosti i proizvodi moraju provesti, biti provedeni kroz sistem testiranja i tada imati pošten pristup tržištu. Sistem koji imamo u Europskoj uniji je prepoznat diljem svijeta kao izvrstan. I također bih upozorila što se tiče korištenja jezika, Sirpa je naime rekla koje su zapravo ti rizici koji se ne može popraviti. Neće nas možda nešto ubiti odmah. To je teško reći. Postoji dakle tu implikacija da će nas s vremenom nešto ubiti. I mislim da je to vrlo neodgovorno tako reći. Ne postoji dokaza da GM proizvodi nas mogu ubiti. Jedini rizici ovdje su politički. Hvala vam. Zastupnica Rivazi. Merci. Would you Hello. <laughs> Madame Merci. Hvala. Ja sam iznenađena što doveti u pitanje ove prigovore, jer to daje ovlasti e, zastupnicima, kad ne bismo imali ovu mogućnost prigovora, onda ne možemo, ne bismo ni u kojem slučaju mogli mi dovesti u pitanje ono što radi komisija i vezano uz ovo pozitivno mišljenje EFSE. Znate da u EFS imamo cijeli niz e, sukoba interesa, ono što se tiče glifozata, nemamo na raspolaganju e, ni e, zadovoljavajuće studija, čak i ono što postoji nije objavljeno. Kako javnost si može stvoriti neko mišljenje vezano uz tajne, znači e, studije koje se ne objavljuju, rezultate koje se ne objavljuju. Što se tiče znači uzgoja GMO-a koji su rezistenti na glifozat, imamo znači u tom smislu ovaj e, dokument Monsanto. Imamo poljoprivrednike koji su znači e, pred sudom tužili Monsanto, a radi se o poljoprivrednicima koji su oboljeli od raka dojke. I što je izašlo na e, vidjelo? da je Monsanto platio velikog specijalista Jens Perija, e, autora više od 300 publikacija, koji je znači e, govorio o mutacijama E, ovog gem e, kukuruza. I Monsanto je napravio sve kako bi uspio uvjeriti ovog znanstvenika da izda neko drugo mišljenje. On je to odbio. Ovo dovodi u potpunosti u pitanje i ono što su objavile i EFSA i EKA. Znači ne radi se samo o znači, disruptorima, nego se radi i o tvarima koji, mogu, koji su kancerogene. Moramo u svakom slučaju ovdje e, iskazati sumnju što se tiče procjena EFSA, a tu nam je potreban i prigovor, jer sve države članice ne slažu. Što se tiče zadnjih sastanka stručnjaka, deset država članica je glasalo za odobrenje, ali 13 ih je bilo protiv. Tu se ne radi samo o stajalištu zastupnika Europskog parlamenta, nego također i o cijelom nizu država članica koji se protive i korištenju GMO-a i glifosata, e, te vjeruju da postoje e, opravdane sumnje što se tiče kancerogeni kancerogenosti. Zamolit ću vas da se držite dvije minute za govornje kako bi svi mogli dobiti riječ. Želi li se još netko javiti? Zastupnica Grostet. Žao mi je što ovim osvjetljivim temama i GMO e, vodimo ove rasprave. Moramo biti razumnije. Zahvaljujući GMO proizvodima smo također e, proizveli i pronašli cijeli niz novih lijekova. Ne smijemo sad stalno prokazivati te genetski modificirane organizme. Imamo e, znači potrebu e, hranjenja u budućnosti milijarde ljudi i tada će nam GMO biti potrebni. Hvala. Želi netko još uzeti riječ? Ako ne, onda riječ dajem komisiji. Izvoli. Hvala vam lijepo. Što ste komisiji dali riječ, saslušali smo sa velikim zanimanjem sve komentare. Ukratko bih iznijela osnovne elemente našeg nacrta ove autorizacije. Prije svega dopustit ću si da ustrajem tome da je komisija slijedila sve odgovarajuće postupovne korake iz zakonodavstva koje se bavi GMO-om, a i da je EFSA provela sveobuhvatnu studiju rizika što se tiče opasnosti potencijalnih učinaka na humano i životinsko zdravlje te okoliš. Države članice naravno imale su mogućnost komentirati na procjenu rizika, EFSA je reagirala na te komentare o svom mišljenju i isto tako izrazila, objasnila to mišljenje na sastanku trajnog odbora u skladu sa regulativom s 18.2003 koja daje odobrenje za stavljanje u promet GMO hrane, hranu za životinje i javnost je komentirala na mišljenje, EFSA je procijenila i taj doprinos i nije podnesla nijakih novih dokaza koji bi poništili pozitivno mišljenje dano za ovaj proizvod. Na temelju spomenutog komisija, komisija je predložila nacrt odobrenja kukuruza GM modificiranog i ističem u skladu sa ciljem e, same unije, a to je da se očuva visoka razina zaštite humanog i životinskog zdravstva, dobrobita okoliša i interesa potrošača. Odluka je dakle izglasana 27.1. I kao što znate, nije doneseno nijako mišljenje za ili protiv i na komisije, obaveza je komisija da nastavi sa time. Što se tiče znanstvenih elemenata EFSA i GMO panel EFSA je upotrebio vrlo jasno definiran način koji se temelji na dokazima, pristup i zaključuje da sve podkombinacije kukuruza ne predstavljaju razlog za a dokazi se temelje na podacima vezanima za pet elemenata koji sačinjavaju taj stek. Isto tako koristili su se i podaci o pet kombinacijama. Dakle, sam bih reagirao na komentar iz nacrta rezolucije da nije podneseno dovoljno podataka. Podaci su vrlo detaljni bili na temelju e, dokaza koje je podnijela EFSA. Što se komentara tiče, vezano uz pesticide. Moramo imati na umu da je odobrenje korištenje pesticida nešto što se zakonski zakonski temelji na regulativi vezan s i naravno ovisi o tome na koji način se to zakonodavstvo odobrava ili ne odobrava pesticid o kojem se radi i proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju poštivati maksimalno određene razine rezidua. Dakle, ako je neki pesticid odobren, proizvodi koje ga sadrže moraju poštivati razine rezidua koje su specificirane za svaki pojedini proizvod. Ovaj konkretni e, kukuruz se ne uzgaja u Europi, već se uvozi kao hrana i hrana za životinje, što znači da GM kukuruz mora poštivati maksimalne razine rezidua koje su utvrđene za pesticide kojima se radi. Ukoliko bi u budućnosti te razine bile promijenjene, naravno, taj GM kukuruz će također morati poštivati te razine pri uvozu. Dakle, vrlo je važno razlikovati između zakonodavstva koje se bavi pesticidima i GMO, iako u praksi GM mora poštivati razine, određene razine rezidua Saslušala sam naravno sve komentare, no moramo istaknuti da je komisija slijedila sve postupovne korake i da bi vrlo teško bilo prihvatiti da smo na bilo koji način prekoračili svoje ovlasti, naime nismo, slijedili smo sve utvrđene korake, se je dala detaljno mišljenje o ovom kukuruzu i komisija provodi svoje zakonske obveze. Hvala vam na pažnji i nadam se da je ovo pojasnilo zbog čega je ovaj e, prijedlog odobrenja opravdan na temelju znanstvenih dokaza valjenih znanstvenih dokaza i da su svi nadlazeći koraki, koraci u potpunosti zakonitim. Hvala lijepa. Bilo kako bilo, sutra ćemo glasati o ovoj temi, a na plenarnoj e, ćemo o tome glasati na prvoj e, sjednici u travnju. Prelazimo sada dalje e, na sljedeću točku dnevnog reda koja je sasvim sigurno zanimljiva. A to je još jedan prigovor gdje ću odmah dati riječ gospođi Gerlin koja je izvjestiteljica na temu tog prigovora. Dakle, Triton X100. Hvala lijepa. Ovo je prigovor ponešto drugačiji jer se temelji na činjenici da imamo pravo uložiti prigovor, a ne puka želja da nešto kažemo. Ovdje se radi o delegiranom aktu, a mi kao odbor ga moramo razmotriti, a imamo i pravo na njega prigovoriti. Ja e, se zaista brinem oko utjecaja koji će on imati na e, sektor biofarmaceutske industrije. Mm, Često se smatra da je su mnoge tvari e, vrlo štedljive, ali e, trebamo stvari gledati na puno istančaniji način. Često ovisi si o tome kako ih se koristi. Ovdje se radi o deterđentu za lijekove koji jednostavno e, pročišćava lijekove i zahvaljujući tome lijek je siguran a korištenje te tvari je odobreno od strane Europske medicinske agencije i svjetskih um, A agencija, koristi se za različite proizvode vezane za krv, za dijabetes i e, za diagnostičke medicinske uređaje, a taj popis je još puno, puno dulji. E, nisa, ne slažem se sa prigovorom kolega, jer ne vjerujem da e, komisija ovdje u mogućnosti da nam da jamstvo da se ova tvar može, e, da je ova tvar štetna oko pitanju e, svih znanosti vezano za, život, dakle za biologiju. Iskustvo nam pokazuje da će puštanje na tržište za odobrenje trebati jedno 12 godina. A to je jedan dugački ciklus proizvoda. Ponekada klinički pokusi traju 12 godina, a ovdje ne znamo zapravo koji će biti pun rok za ispitivanje tih proizvoda. Želim također reći da komisija ima puno e, nekoherentnosti. Primjerice u mom uvodnom dijelu F govorim o njima. Govorim o tragovima tritona koji se isključeni, ali kada se koristi u proizvodnji, onda tu izuzeća nema. I to mi se čini nelogičnim. I zato bih htjela da mi komisija nešto više kaže o tome. Brine me još i to što do sada komisija nije uspjela ništa reći o specifičnom korištenju e, tog proizvoda u farmaceutskoj industriji i ono vezano za nečišćivače činjenica da nema izravnih e, dokaza da korištenje tritona može e, imati štetnu utjecaj po okoliš i da se kaže e, da ćemo mi bez obzira sve i dalje koristiti taj proizvod. Jednostavno, htjela bih zaključno reći da komisija ne daje sve obavijesti o tom proizvodu, to e, komisija djeluje neproporcionalno i ne djeluje u skladu s direktivom REACH. Moram reći da je komisija, iako Mm, ne smatram da je to u redu, sve za različite različite tvari u isti, eh, u isti paket. Dakle, ne slažem se s time, ali smo mi i ranije kao odbor ulagali prigovori u takvim slučajevima. Hvala lijepo. Sada ću prepustiti riječ eh, članovima odbora. Najprije gospođi Grostedi. Euh, Hvala lijepa. Javit ću se umjesto kolege koji danas nije ovdje. Kako bih e, pokazala kolegama da ovog puta nisam protiv prigovora kao takvih. Evo, ovog puta smatram da je ovaj prigovor opravdan. Mislim da ako na listu aneksa 14 uredbe rič, a to su substance koje su podvrgnute pred, e, prethodnom odobrenju. Dakle, mislim da je to greška e, i da to nije dobro za javno zdravstvo. E, triton je dio toga. Kao što kaže gospođa Gerling, ta se substanca koristi za korištenje mnogih medicinskih proizvoda vezano je za e, virusom uzrakovane infekcije. Ako Triton dođe na listu odobrenja prema uredbi Rič, to bi moglo imati smisla kada bi se ta tvar koristila u drugim industrijskim postupcima, recimo za boje, ali to je vrlo loše u sektoru biotehnologija. Iako ovdje se ne traži ovim prigovorom jednostavna zabrana, nego će se tražiti da se odobrenje za korištenje dana određeno vrijeme. Ali to će uvesti puno neizvjesnosti za industriju biotehnologija jer e, razviti i izumiti lijek e, je nešto što traje jako dugo. A e, takva neizvjesnost će e, zapravo uzrokovati da se neće znati hoće li se Triton x to e, odobriti ili neće i e, doći će do problema a rezultat toga moglo bi biti da se u konačnici povuku s tržišta neki lijekovi koji su zaista nužni za zdravlje pacijenata. Prema tome to može postati problematično za javno zdravstvo. I e, dakle, to je u skladu s onim što je rekao kolega i koji se u, u potpunosti slaže s gospođom Gerling. Hvala. Mi sada govorimo o ispravnom i opravdanom prigovoru za e, tetramatobuteofenol 100 on se je poznat pod triton e, i se 100 i koriste se u Mm, kemijskoj i farmaceutskoj industriji na način na koji je to pisala gospođa Gerling. Ali mm, svejedno on e, i, se smatra se da tritonik C jest endoktrini disruptor. On se veže za oktilfenol, a, a koji nas ubija on ima vrlo e, loša svojstva i sasvim sigurno treba se naći na takvoj listi. A korištenje tritona to može imati loše posljedice po zdravlje i po okoliš. Endokrini destruktori jednostavno se ne trebaju stavljati na tržište, e, niti trebaju dobiti dozvolu da ih se koristi a uredba REACH je e, ona koja popisuje loše kemikalije koje se ne mogu koristiti samo tako, dakle bez prethodnog odobrenja. Jednostavno ovo što se ovdje traže jest ne čista zabrana, već da se treba dobiti dozvola za uporabu. Jer E, za sada e, postoje tvari koje su stavljene na popis Europske kemijske agencije za kemikalije u popisu 6. veljače 2014. godine. I nema razloga da se cijela jedna skupina isključi samo zato što je jedna tvar problematična zbog dakle problema sa tom jednom jedinom tvari, a SID neće dati potporu ovom prigovoru. Na mom popisu je gospođa Rivazi, Želim se možda nakon nje još netko javiti. Ako ne, ovdje ću zaključiti potpis i popis i dati riječ gospođi Rivazi. Evo, sada imate riječ. Hvala lijepa. Pa prilično se slažem s kolegom Pocom. U čemu je problem? Čestitam komisiji. Ona želi 12 stvari iz aneksa 14. uredbe Rič uvesti e, ovdje, a to su jako, jako e, štetne substance koje će se uskoro zabraniti. Ako se prihvati prigovor s onda će 12 tih tih e, substanci biti na istom popisu. A problem nije sam triton, već razgradnja tog antiviralnog agensa e, koji se razgrađuje u oktifenol, jedan od Dakle, je jedna od tih 12 stvari koje su na onom popisu. I za slučaj da tih 12 tvari koje su endokrini disruptori, naime, ako se prihvati prigovor gospođe Gerling, onda će tih 12 stvari imati apsolutno istu sudbinu a laboratorij koji proizvodi Triton ili Lili će tada moći nastaviti e, koristiti i proizvoditi Triton, a još će imati rok od 24 mjeseca da ga e, pravi. Prema tome, laboratorij to mora napraviti, a da sada 12 substanci budu stavljene na tržište samo za interesa tog laboratorija neprihvatljivo. Mi želimo da tih 12 tvari e, bude zabranjeno, a ako taj laboratorij bude htio koristiti triton, on će jednostavno morati zatražiti dodatnu dozvolu. Jer vi pokušavate zabraniti na taj način E, da se na tom popisu nađe svih 12 stvari koje su vrlo opasne po ljudsko zdravlje, što nije u redu. Hvala, a sada komisija ima riječ. E, hvala lijepa. Kako bih odgovorio na argumente gospođe Gerling koje je iznijela u prijedlogu rezolucije, moram vam reći da mi ne govorimo zapravo o delegiranom aktu, već o uredbi e, s obzirom da e, uredba Ričaš nije e, usvojena prema Lisabonskom ugovoru. Gospođa Gelin govori o inherentnim svojstvima tvari. A i kako je to vezano za aneks 14. A u e, prema uredbi Rič te aneks 14. govori o inherentnim svojstvima. A što se rizika tiče, tada komisija mora odlučiti hoće li odobrenja dati ili neće. Mora se vidjeti da li će se raditi o kontroliranom riziku i da li su koristi i dalje važnije od e, e, štete koje može uzrokovati određeni rizik. traži se, da... E, gospođa Gerlin kaže da neke substance nisu uključene kao takve, a, da određeni aspekti koji ima triton, ili odnosno triton kao takav, nisu. Ali Postoje jasni razlozi za to. Naime, postoje izuzeća za medicinske proizvode, ali ne koje se koriste prilikom proizvodnje. A sve ono što se nalazi u aneksu 14. je u istoj situaciji. Između ostalog, e, razređivači koji se koriste prilikom korištenja medicinskih proizvoda, ali ne u samim proizvodima. E, komisija je već dala više odobrenja za takve proizvode a e, Europska agencija za kemikalije je već dala takva odobrenja i e, jednostavno potrebno je e, a za da se ako se želi zatraži odobrenje. 12 godina o kojima je govorila gospođa Gelling su za sada zapravo gornja granica. To je e, preporuka odbora za ekonomsku i socijalnu analizu Europske agencije za kemikalije. Međutim, postoji i periodi revizije koje su dulje od 12 godina, a upravo je podarstrt i dokument u kojem se objašnjava zašto se ponekad može taj rok produljiti. A u ovom slučaju e, ovo potpada pod kategoriju gdje bi bilo opravdano imati tako dulje razdoblje. I htio bih još nešto ispraviti, nešto što je rečeno više puta. Naime, dozvole koje se izdaju nisu e, same e, po sebi ograničavajuće vremenski, već se one trebaju periodički revidirati. Što se tiče eh, onoga što je rekla Grostet, a to je da eh, postoji neizvjesnost eh, za proizvođače. To je nešto što čujemo vrlo često od strane industrijskog sektora. To je točno. Međutim, komisija je zaista uložila velike napore da se predvidljivost poveća Isto tako zato što godinama prije nego što se neka tvar nađe na po tom aneksu 14. da se već da naznaka da se može tamo naći. A isto tako pokušavamo e, naznačiti i e, kako e, svako koliko se treba revidirati određena dozvola. I isto tako moram još da je farmaceutska industrija uspješno već prošla kroz cijeli taj postupak. Gospođa Gerling je rekla da nije e, načinjena analiza rizika za taj sektor. Ta tvrdnja je točna analiza rizika je u ono vrijeme nešto što su načinili Njemci. Oni nisu bili svjesni u to vrijeme da postoji i ovo korištenje te substance. Međutim, kada je Europska kemijska agencija e, se time pozabavila i kad su procijenili utjecaj koji može imati kako sa ekonomskog, tako i sa socijalnog stanovišta, onda smo uzeli obzir ono što je rekla e, e ta, ta industrijski sektor. Mi smo jednostavno došli do zaključka da ako su ovakvi argumenti opravdani i u drugim situacijama, da nema razloga da e, farmaceutska industrija tome ne bude podvrgnuta. Jer izuzeća se mogu dati u skladu s uredbom RIČ, ali samo pod određenim uvjetima koji sada tu e, ne postoje. Dakle, i da smo napravili takvu analizu rizika, vjerojatno bismo došli do identičnog zaključka do kojeg smo došli ovim drugim putem. I na kraju ono što je rekla gospođa Rivazi, tu tvar ne koristi samo jedna tvrtka za proizvodnju lijekova i medicinskih uređaja, ima ih čitav niz. Što se međutim tiče razređivača, vjerujemo da je i u ovom slučaju moguće dobiti dozvolu, a korist koje te tvari daju što se tiče dezaktiviranja virusa su argumenti koje se moraju itekako uzeti u obzir kada se donosi odluka o dozvoli i e, određivanje e, perioda revizije. Hvala lijepa i ovim nastavljamo, završavamo sa ovom raspravom. Glasanje je sutra, a e, u travnju na prvoj plenarnoj sjednici će se ovo naći na glasanju. Sljedeća točka dnevnog reda je lulu F. Imamo znači ovdje e, predstavljanje nacrta izvještaja. Možemo početi. Gospodin Lins, izvjestitelj je s nama i dajem vam odmah riječ kako bi nam e, predstavili ovaj nacrt izvještaja. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala vam što ste mi omogućili da danas predstavim svoje izvješće o sektora i sustava lulu a u okviru e, Pariškog e, sporazuma. Kao što znate, ciljevi sporazuma iz Pariza su posebno ambiciozni, a ono što je važno je da te ciljeve postignemo na svim područjima. E, na području lulcefa radi se o provedbi pravila za ruralno i šumsko gospodarstvo. Važno je da Europska unija na području zaštite klime bude avankarda e, avangarda i u tom smislu važno je da naše akcije nastavljamo u tom smjeru na području e, ruralnog i šumskog gospodarstva moramo zbilja e, imati relevantne i vjerodostojne akcije. Ovaj sektor se nalazi sada u situaciji velikih pritisaka ja imamo što se tiče kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva, imamo ih sedam vezano uz proizvodnju hrane i proizvodnju e, iz šumarstva. Trebamo postići održivo iskorištavanje, to može imati vrlo pozitivne implikacije na okoliš. E, ovaj sektor ima cijeli niz potencijala kada govorimo o hvatanju i sekvestraciji CO2. Radi se o osjetljivoj temi, a šumski sektor je također i žrtva klimatskih promjena te promjene se na prvom mjestu e, osjećaju na tom području. A kad govorimo o emisijama CO2, imamo cijeli niz emisija koje predstavljaju 9% različitih tipova emisija. Ovaj sektor mora uzeti u obzir tu situaciju, te također moramo osmisliti načine smanjivanja emisija. Kad govorimo o Lulu, CF-u i također raspodjeli tereta e, na različite dionike, Radimo, radi se o dobrom instrumentu, no on ne smije biti e, automatski a možemo također i e, sve što je, e, sva poboljšanja e, također moramo i nagraditi. Moramo nagraditi dionike u cijelom procesu. Moramo postići ravnotežu vezanu uz ovaj sustav no debit i Moramo također uključiti i odredbe koje se tiču ciljeva koje smo si postavili do 2020. i 2030. godine. A kad govorimo o upravljanju i iskorištavanju šuma, šume u tom smislu mogu e, apsorbirati velike količine CO2. I u tom svjetlu fosilna goriva mogu biti zamijenjena proizvodima iz šuma. To naravno se može napraviti samo u suradnji s državama članicama i to neće funkcionirati ako se države članice tome protive. Mislim da šume u Europi e, su E, imaju razli, znači su žrtve na neki način različitih utjecaja klimatskih promjena. A imamo također i referentne vrijednosti o kojima sam govorio u e, svom izvještaju. Prvo, vezano znači o izračunu koeficijenta i referentne vrijednosti. Govorio sam znači o tom e, kalendaru uzimajući u obzir razdoblje dvije... 1000 do 2012. godine kao referentno znači e, razdoblje. E, što se tiče ovoga što ja predlažem i mojeg vremenskog okvira, mislim da je e, se približavamo aktualnoj situaciji. Ono što moramo isto tako konkretizirati mjere. A kad, što se tiče određivanja znači ove referentne vrijednosti za šume predlažem znači tri etape, cijela procedura od strane komisije se mora pojednostaviti. A komisija u skladu s državama članicama mora postići sporazum kako bi se znači Eh, odredila, odredio ovaj koeficijent i referentnu razinu za šume. Što se tiče 3,5% gornjeg praga vezano uz te tipove totalne bonifikacije koje eh, mogu biti predmet eh, izračuna, Moramo imati na umu da što se tiče država koje imaju veliki postotak šuma, za njih ovaj postotak je premali, mislim e, tu na Švedsku ili na Finsku koji moraju dobiti određenu fleksibilnost u okviru ovog sustava. A kad govorimo znači o tim e, različitim bonifikacijama možemo postići također i pomoć e, u, okvi, u razdoblju od 20 ili čak i 30 godina. Mislim da e, Europska unija nije u kojem slučaju ne smije skrenuti sa ovog zacrtanog puta. Evo ja vam e, ove ideje podastrevam za razmišljenje, a sada se veselim komentarima izvjestitelja u sjeni i drugih kolega. Izuzetno mi je drago što mogu surađivati sa kolegama u okviru odbora za razvoj ITRE i Agri. E, mislim da savjetodavni proces u okviru ovih odbora će biti uzeti u obzir u mojem izvješću izveštaju. Hvala. Hvala gospođo, gospodin Bra. Mogu li možda provjeriti koliko vremena mogu govoriti? U ovom trenutku imate dovoljno vremena na raspolaganju. Mislim da ne smijemo podcijeniti koliko je znači ova uredba o Lulu Cefu važan dio e, cijelog pazla vezano uz borbu protiv klimatskih promjena. Kao izvjestitelj Norbert List je proizveo zbilja izuzetno dobar temelj i ova prva faza savjetovanja izvjestitelja i suizvjestitelja je prošlo vrlo dobro. Što se tiče SND-a, imamo cijeli niz ciljeva koje želimo postići u okviru Lulu Cefa, ali posebno nam je važno da stvorimo situaciju gdje će, imamo zbilja sustav, čvrst sustav e, izračuna. To je ono što bismo željeli prije svega postići. Drugo, što se tiče znači ovog temelja za izračun. Imamo prijedlog u tom smislu od komisije i imamo e, izvjestitelja e, koji je predložio drugi vremenski okvir e, za izračun od komisije. Što se tiče znači 2009. ne bismo trebali prijeći taj tu godinu, ali što budemo išli ranije u prošlosti imali veće razdoblje, to će biti u svakom slučaju bolje. Mislim da u svakom slučaju ne smijemo uzeti u obzir razdoblje nakon 2009. godine. Mislimo da znači u, eh, nakon 2009. E, eh, dobro je da je komisija to izabrala kao točku. Znači to je završna točka za ovo razdoblje koje se koristi kao temeljno razdoblje za izračun to je e, što se tiče SND-a nešto što smatramo da je jako važno i što ćemo zagovarati. Drugo, isto tako želimo e, promicati e, korištenje održivojih šumskih proizvoda E, radi se isto tako o tim proizvodima, je različitim e, vrstima laminata i tako dalje koji će moći dovesti do svoje vrsne revolucije u građevinskom sektoru sljedećih godina u Europi a proizvodnja takvih e, materijala, posebno u Njemačkoj ili u Austriji, je prošle godine se povećala za skoro od 20%. To su materijali za budućnost i mislim da zakonodavstvo Lulu Cefa zbilja mora potisati takve vrste inovativnih materijala. To je u svakom slučaju e, substitut i zamjena za e, na primjer čelik i beton koji su e, materijali u čoj proizvodnji se koristi znači gdje imamo puno emisija CO2 kad govorimo o upravljanju šumama, to će biti vrlo važna rasprava. Komisija je, što se tiče ove referentne razine, predložila 3,5 posto. Gospodin Lis je predložio da to ide i do 7 posto, a mi se više slažemo sa ovom brojkom komisije. A vratit ću se znači na ono što prvo želimo postići, a to je sustav e, zvilja vrlo e, sigurnog izračuna. Kad govorimo o e, ovoj brojci od 3,5 5%. Nije tu sad nekakav diktat državama članicama, nije, ne govori se sad tu Austriji, Latviji ili Finskoj što trebaju osmisliti kao politiku. Ono što ova brojka znači da nam je potreban jedinstveni sustav izračuna koji će se jedinstveno primjenjivati u svim državama članicama kako bismo imali temelje za usporedbu. Mislim eh, da nitko sad ovdje ne radi nešto što e, čega se trebaju sramiti, nego prije svega idu u pravom smjeru. No, E, oni koji su na različitim krajevima spektra trebaju objasniti zašto e, se nalaze u takvoj e, situaciji. Oni imaju znači vrlo povoljnu činjenicu da je na primjer 80% njihovog tla pod šumama. I oni su zapravo na potpuno drugoj, drugoj strani spektra od Malte. Švedska i Finska u svakom slučaju mogu objasniti zašto smatraju da ih se mora uzeti na drugi način u obzir u Europi što se tiče samog izračuna. A što se tiče amandmana vezano uz uredbu o tijeljenju tereta SND bi također želi uložiti i amandman vezano uz obvezni izražun što se tiče upravljanja močvarama u okviru e, Lulu Cefa i govorimo o tome da moramo prepoznati tu nevjerojna mogućnost šuma što se tiče sekvestracije e, e, CO2, a trebamo govoriti, o, trebamo govoriti o tome da su močvare još područje koje još puno, postojeću puno veće rezultate na tom području. Da, radi se znači o tresetištima koji isto tako u e, nevjerojatne rezultate postižu na e, području sekvestracije i hvatanja CO2. E, u Ujedinjenoj kraljevini su na tresetištima posađena stabla i to je nešto što moramo promijeniti moramo također učiniti to da odredba u uredbi o cf u također uključuje zabranju e, sadnje drveća na tresitištima. Hvala. E, sljedeća izvjestiteljica u sjeni, gospođa Vešnjevska, a sada gospodin Pok, izvolite. Gospodin izvolite. Gospođa Višnjevska nije mogla doći na sastanak i poslala je komentare vezano o izvještaju o Lulucefu. Želim zahvaliti prije svega gospodinu Lisu Linsu na izvještaju, neke stvari se trebaju ojačati i neke, neke stvari treba detaljnije e, objasniti. Prvo nešto uz kategorije koje je unutar LULUCEF-a i kako ćemo se time baviti unutar e, sektora koji nije uključen u ETS. Moramo to možda pomnije analizirati. A imamo također i ove referentne razine e, za šume, te također e, uloga država članica, te uloga što se tiče izračuna. Kad govorimo o podjeli ovlasti, onda znači moramo zadržati tu glavnu ulogu država članica. Što se tiče ovog postotka posto, da li se to mora povećati ili ne, ako se, e, ako zadržimo ovaj, ovu razinu i ovaj postotak u prijedlogu, Ne znam da li ćemo time zadržati e, duh Pariškog sporazuma u okviru ove e, uredbe. Evo, to je ono što je gospođa Višnjevska željela poslati kao komentar. A sada gospodin Torvalc, izvolite. Hvala. Ispričavam se prevoditeljima budući da ću govoriti njemački. Ni engleski, ni njemački nisu moji materinji jezici. Prije svega želim zahvaliti kolegi Linsu, radi se o tehničkom predmetu i ako nismo oprezni e, što se tiče ovog analize ovog predmeta, moći ćemo se kao Ivica i Marica izgubiti u šumi. da moramo pojačati ulogu upravljanja e, šuvama e, što se tiče smanjenja razina e, emisija stakleničkih plinova na području lulucefa a No, postavlja se pitanje zapravo koliko šume hvataju CO2 i u kojim okolnostima. Možemo reći da po, Pariški sporazum LULUCEF u tom sporazumu LULUCEF ima relativno sporedno mjesto. No, fleksibilnost za sustav nam je izuzetno potrebna jer smatramo da ravnoteža nije ispravna u mojem dijelu svijeta to se znači smatra nečim gdje Europska unija može izgubiti neke poene. Što se tiče ovih 3,5%, kolega Lins je govorio o podizanju na 7%, to bi možda bio jedan način rješavanja problema. Moramo e, zapravo e, vidjeti od kuda tih 3,5% dolaze. Možemo postaviti pitanje i komisiji, zapravo postavili smo pitanje komisiji i drugim institucijama, nismo dobili e, nikakav e, prihvatljiv odgovor i da je to zapravo vrlo arbitrarno određeno. Instrumenti E, u sektoru održivog upravljanja šumama su ulaganja za budućnost i u tom smislu e, slažem se znači s onim što je rečeno vezano uz CLT i e, znači drvetu te korištenje u građevinarskom sektoru. Moramo osmisliti dobre prakse na području upravljanja šuma i to moramo izvesti u sve države članice. Mislimo da mislimo da dobro upravljanje u šume kojima se dobro upravlja mogu biti zbilja veliki izvor hvatanja ugljika. Imamo cijeli niz problema što se tiče ove referentne razine za šume. Ako pogledate ove razine u povijesti, onda se za Finsku ta razina izračunala u trenutku kad se znači e, sredinom 90-ih do danas smanjivala e, proizvodnja novina zapravo i tisak novina. Imali smo isto tako i e, krizu 2009. godine to je sve utjecalo na izračunavanje ove referentne razine. Smatramo moramo imati znači definiciju ovih ponora na način da shvatimo kako šume funkcioniraju kao hvatači ugljena, ugljika. Nakon sastanka skupine G20 u Baden-Badenu shvatili smo da će na Europska unija biti vjerojatno e, jedini veliki igrač na ovom području ako ne preuzmemo odgovornost. onda ćemo se izložiti vjerojatno određenim kritikama u tweetovima Donalda Trumpa, to ni u kojem slučaju ne bismo željeli. Thank you, Mr. Uh, to didn't get it what you... Um nisam sigurna da mi je potpuno nasno, rekli ste da ćete govoriti na njemačkom ili sam krivo shvatila, pa ste govorili na engleskom. Ili mm, to bila šala koju nisam razumjela? Uh, Mr. Flanagan. Dobro ste iskoristili vrijeme. Gospodin Flanagan. Hvala vam lijepo. Ispričavam se što sam zakasnio. mora sam pristupiti na sastanku odbora Agri. Iz perspektive zastupnika iznosimo ideje, predlažemo ih poljoprivrednoj zajednici u Irskoj i zajednicama diljem Europe a mnogi, većina, velika većina se slaže da moramo nešto učiniti vezano s klimatske promjene i stakleničke plinove. Jedan od razloga za brigu, možda najveći, je taj da će doći u Irskoj do situacije gdje će tresetišta i brežuljci, sav onaj badland koji nazivaju zemlje koja se ne koristi, biti prekriveni drvećem kako bismo E, zadovoljili južni dio zemlje da može punom parom dalje sa bilo kakvom poljoprivrednom proizvodnom kakvu već želi, jer ćemo mi rješavati njihov dio problema. Nedostatak toga je, bez obzira na trenutnu kružnu raspravu o tome da li šume služe kao ponor ugljika ili ne, mogu vam reći da šumarstvo u moje zemlji ljude tjera iz ovih područja. Imamo hektare, hektare jutra, milje i milje drveća, no nemamo ljudi. Dakle, ako se za to odlučimo, moramo tako nešto privesti kraju, jer mislim da to nije poanta stvari. Što se tiče tresetišta, močvarnih staništa i uključivanja njih, slažem se sa time da ih se uključi, no oprezno bih pristupio tome da se stvari prepusti na odluku državama članicama. Zbog čega? Zbog toga što prvo što se dogodi ako to učinimo obveznim, da političari će se ustati na stražne noge, početi vikati da ih se prisiljava na nešto i do toga nikada neće doći. Jer ako nekoga na nešto prisiljavate, oni to neće učiniti kako treba. Dakle, mora visiti o državama članicama, no istodobno polazim iz stanovišta da moramo nešto učiniti, nešto moramo poduzeti. Jedno područje koje moramo razmotriti, ja dolazim iz područja e, gdje režemo treset, sušimo ga i svi zajedno provodimo piknike i nosimo to natrag kući. Dakle, koristimo to kao ogrijev. I vidimo koji su problemi vezani uz to, slušamo da su neka od tih neke od tih lokacija neprocjenjive po svojoj vrijednosti. Što se tiče ljudi koji ondje žive, koji doista e, griju kuću sa tim tresetom, s jedne strane govorim koliko je to neprocjenjivo, a s druge strane ne stanite sa zemlje, ne smijete je više koristiti, možete ju gledati i živjeti na njoj, ali nećete više moći grijati zemlju koristeći ju. Dakle, nakon svih računovodstvenih procesa moramo e, ideju nečeg neprocjenjivog spojiti sa činjenicom da bi to nekoga moglo ostaviti siromašnim. I moramo se pobrinuti da to neprocjenjivo završi u nečijem džepu, jer koliko god stvari bile lijepe, e, naš pezaž, krajolik ne možemo jesti. To moramo uzeti u obzir ako želimo da stvari profunkcioniraju. Hvala vam, zastupnik Javar. Hvala vam, zahvaljujem gospodinu Lincu na izvješću. Kada govorimo o lulucf moramo uzeti u obzir da je to sastavni dio šireg paketa koji, kojim ispunjavamo sve obveze iz Pariškog sporazuma i ispunjavamo dugoročne ciljeve za dekarbonizaciju do 2050. LULUCEF, dakle, nije sam po sebi svrha, već sastavni dio rješenja i moramo razmotriti samu uredbu da li ona doprinosi ostvarenju, postizanju ciljeva ili ne. Također je važno vidjeti kako LULUCEF utječe na područja jer se radi o jednom sektoru koji nije isključivo vezan uz klimatska pitanja, već moramo pitanje biološke raznolikosti i očuvanja staništa uzeti u obzir koje se nadovezuju na upravljanje šumama, a isto tako i na poljoprivredne aktivnosti, tresetišta, sva druga područja koja su kolege spomenuli. U tom kontekstu vjerujem da izborni prijedlog komisije objavljen u srpnju 2016. sa pravilom no debit koje se primjenjiva na cijeli sektor, da nije pokazao odgovarajuću razinu ambicije kako bi ostvarilo ciljeve koje imamo unutar europske klimatske politike. Jasni su mi dobri elementi izvješća gospodina Linca, ali istodobno smatram da postoje prostora za moguća poboljšanja izvješća kako bi ono bilo učinkovitije u ostvarenju ciljeva. Kao prvi korak smatram da bi dugoročna perspektiva trebala biti uključena, dodana izvješću. Dakle, da ne govorimo o razdoblju samo za sljedećih par godina do 2030. već i cilj dugoročne perspektive do 2050. Slažem se sa gospodinom Brennanom da izvorni e, referentni nivoj za šume do 2010. bolje odražavaju razvoj događaja u šumarskom sektoru i ne mogu se složiti s predlogom gospodina Linca da se to promijeni na razdoblje 2000 do 2012. Također kritično doživljavam fleksibilnost vezanu uz sektor izvan sustava ets ja sam u odboru ITRE izvjestitelj za SR uredbu, tako da dosta radi na tom pitanju i vidim nekoliko problema vezano uz predloženu mehanizam fleksibilnosti i smatram da bi ga se trebalo ponovno razmotriti i pronaći odgovarajući kompromis. Prepoznam pokušaj komisije da se računovodstvena pravila poboljšaju, no mislim da tu moramo ići i dalje sve kategorije cf a bi biti uključene u računovodstvenom sistemu na transparentan, pošten način i moramo uzeti obzir i emisije, uklanjanje njih na način net net accountinga, dakle računovodstva za sve kategorije. Isto tako važno je da se prijedlogom potakne održivo korištenje bioenergije i da se to također potpunosti u računa i te da se na umu ima i učinak na biološku raznolikost što se tiče korištenja bio goriva. Podnijet naravno svoje amandmane u ovom smislu i zahvaljujem još jednom izvjestitelju na ovom nacrtu. Hvala, posljednji izvjestitelj u Sijeni, zastupnica Evi. Presidente, anche io mi congratulo Hvala predsjedniče. I ja bih čestitala izvjestitelju na svemu što je napravio. Međutim, ja ću sada pokušati prokomentirati ono što je zapravo malo prije rekao kolega Javor. Naime, bez obzira na činjenicu da ovaj prijedlog ulozi u paket mjera e, smanjivanja stakleničkih plinova, emisija stakleničkih plinova od 40% do 2030. godine, tu se zapravo ne govori o povećanju kapaciteta apsorpcija. I zapravo jednostavno se tu gleda e, što, koliko će emisija biti. A to je zapravo dokaz manjka ambicije prijedloga komisije. Jer e, LULUCF u Europi odgovara 350 tisuća tona CO2 godišnje, a projekcije nam ukazuju na redukciju od 250 tisuća tona do 2030. godine. Prema tome ta regresija će nastaviti se do 2050. godine, što bi nas trebalo zabrinuti, a smanjenje kapaciteta apsorpcije može se navodno pripisati tome što se više koriste šumski resursi, naročito za e, biomasu. Ja mislim da treba u prijedlog uvesti obvezne e, ciljeve za razdoblje od 2030. do 2050. godine. Vrlo se strateški to mora odrediti za sektor LULCF-a kada Europska unija bude revidirala e, ciljeve za klimatske promjene, da tada treba ojačati ciljeve iz LULUCF-a. Druga stvar koja nas jako brine odnosi se na primjene elemenata fleksibilnosti koji su vezanu za uredbu o podjeli napora. O tome se već govorilo. Dakle, primjena takve fleksibilnosti trebala bi na 38% prevesti rezove za 2030. godinu u odnosu na cilj od 40%. Što znači da možda nećemo uopće moći dostići one ciljeve koje smo si zacrtali. U tom smislu se isključuje fleksibilnost 280 milijuna E, bodova koji bi se prebacili na cilj podjele e, napora. A što se tiče e, prodaje tih bodova, to bi trebalo biti moguće samo za određene države, jer u protivnom bismo se našli u situaciji gdje to gdje bi se države našle u situaciji u kojoj e, bi moglo biti prilično neugodno. Što se pak tiče različitih e, sektora, e, treba pogledati i ne smije se sve svesti samo na uskladištenu količinu ugljika. Još želim dodati da je nužno da se uredba LULCF procjenjuje i u svijetlu utjecaja koje može imati na e, čuvanje biološke raznovrsnosti. Tu bismo mogli biti kritični e, po više pitanja. Ne bi se smjelo dopustiti da se bilo čime dovede u pitanje očuvanje e, biološke raznolikosti. Dodajem još da se treba insistirati na održivosti biomasa e, kako bi se smanjilo emisije učnog dioksida. E, jako se slažem s onim što je malo prije rekao kolega Brennan. E, moramo što prije preći na korištenje prirodnih materijala poput drva u sektoru gradnje. To će biti jako, na jako veliku dobrobit e za okoliš. Zahvaljujem tema u Sijeni na razmatranju ovog izvješća. Imamo popis govornika koji se žele javiti za riječ. A popis govornika ćemo sada i zatvoriti time. Zastupnik Lize prvi ima riječ. Hvala lijepo. Zahvaljujem prije svega Norbertu Lincu na uloženom trudu i nacrtu izvješća. Mislim da se radi o odličnoj osnovi za naš rad na razini odbora. Tri stvari bih želio ovdje spomenuti, prije svega šumarstvo ima važnu ulogu kada govorimo o zaštiti klime i dugoročno klimatske ciljeve 1,5% i 1,5 stupnjeva i 2 stupnja Celzijusa možemo stvariti samo uz održivo šumarstvo. A ono je također dobro za klimu, što možda ne djeluje logično, ali pokazuje se da je džungla zapravo možda nije toliko dobra za klimu kao šumarska regija koja je pod dobrom upravom. No moramo se pobrinuti da se ne zavaravamo i da se ne pripisujemo zasluge koje ne stoje. Ne znamo što će se dogoditi sa šumarstvom u nadolazećim godinama, zbog čega je lako, važno da imamo, koristimo dobre metode proračuna i isto tako ne bismo smjeli staviti dojam da možemo jednostavno ignorirati klimatske promjene u drugim sektorima ako se samo na odgovarajući način bavimo šumama. Jedno bih pitanje još spomenuo. Imamo odluku o ECTS-u parlamenta, imamo tu odluku i u vijeću, no ne postoji nijakva razina fleksibilnosti. Odustali smo do one fleksibilnosti koju imamo, nemamo više zelenu provodbu, je LOLUCEF je nešto što ne možemo uključiti u naše računovodstvo. Govorili smo o opasnosti izmještanja ugljika, tu moramo biti vrlo oprezni imamo ambiciozni cilj 43% bez fleksibilnosti. Što se tiče raspodjele truda, to imamo svega 30% cilj, a u predlogu komisije ugrađena je fleksibilnost imajući u vidu LULUCEF, što bi u krajnjoj liniji možda i bilo nužno u kontekstu kompromisa. Ne protivim se tome, no mislim da ne bismo trebali širiti dalje tu fleksibilnost jer bi to bilo vrlo nepošteno naspram ETS sektora ako kažemo da onda gdje postoje utjecaj na industriju i opasnost da se proizvodnja nekamo preseli, da tamo nema fleksibilnosti i odlučimo da nećemo imati drugdje fleksibilnost u suprotnom to bi bilo nepošteno prema drugim sektorima. Zastupnica Grostet. Merci. Uh, Hvala. Biti ću kratka, jer mnogo stvari smo čuli vezano uz ovu temu. Što se tiče provedbe sporazuma iz Pariza, ova je tema jako važna, no trebamo prije svega inzistirati na znači, pravilima, računovodstvenim pravilima što se tiče emisija, te također e, što se tiče uklanjanja e, ugljika Isto tako, različiti dionici koji su uključeni u upravljanje šumama misle da trebamo osmisliti e, precizna pravila što se tiče referentnih razina za upravljanje šuma, znači načina koji je drvo posjećeno, koje su količine posjećenog drveta, e, e, isto tako količina pošumljavanja i tako dalje. Komisija je u tom smislu uspostavila različite mjere mjere i pravila. Što se tiče ovih razina, komisija predlaže da se uzme e, razdoblje, referentno razdoblje 2009. E, 2020. godine. Što se tiče čimbenika u šumarskom sektoru, to je problem. Oni bi željeli da referentne razine mogu biti evolutivne, a ne da sve bude e, ograničeno na ovo razdoblje. E, šumarski sektor smatra da u svakom slučaju treba napraviti napore poljoprivredni sektor i tako dalje, no poljoprivreda ne smije E, tu sad snositi neke sankcije, budući da cilj poljoprivrednog sektora je prije svega prehrana ljudi, a ne borba protiv klimatskih e, promjena. Mislim da naš izvjestitelj, gospodin Lins, koji podržavam, e, će pronaći pravu ravnotežu između ovih različitih elemenata. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala vam za zastupnica Prek Hvala. Zahvaljujem i Narbetu Lincu kao izvjestitelju na vrlo kvalitetnom izvješću i na njihovom trudu. Radi se o lijepo ravnoteženom izvješću u nizozemskoj CDA želi fleksibilnost između uredbe podijeli odgovornosti i lovu smatram da je važno u poljoprivredi korištenju zemlje, šumarstvo i važne stvari ovdje nuditi poticaj, a istodobno da se ne uklanja poticaj drugim sektorima. CO2 i ponori ugljika su pozitivna stvar, ovdje možemo, moramo održivije upravljati šumama, a istodobno pokušati očuvati biološku raznolikost. Hrana je naravno važna, ali ne smijemo predvidjeti aspekt gdje je registriranje emisija stakleničkih plinova također moguće potrebno nam zdravo tlo, ali financijski stvari moraju ostati održive. To kad kad zaboravljamo, a isto je primjenjivo i na šumarstvo korištenje drva u gradnji je pozitivno i smatram da imamo dobre primjere koje možemo replicirati i na temelju kojih možemo dalje raditi. Komercijalno šumarstvo nije prijetnja nošenju s problemima klimatskih promjena. Mislim da zapravo time se samo širi djelokrug naših djevotnosti. I jednoobrazna računovodstvena pravila su također nešto što će doprinijeti cjelokupnom uspjehu u ovom području. Hvala. Zastupnica Ajusa. Hvala vam. Zahvalio bih izvjestitelju Lincu, izvjestiteljima u Sjeni. Samo ću spomenuti jedna ili dva elementa ovog izvješća. Ovim prijedlogom se bavimo istodobno E, kao i uredbom za raspodijelu tereta. O te dvije stvari raspravlja se istovremeno i imam pitanje koje bih uputila komisiji. Ako pogledamo prijedloge za raspodijelu tereta, postoji popriličan broj amandmana koji predlažu 280 milijuna tona ekvivalentnih tona CO2 dakle 280 milijuna ugljika što se koristi kao iznos za proračun uklanjanja CO2, što smatram da je smisleno, a određeni amandmani traže više, više ekvivalentnih tona, drugi traže manje, no istodobno smatram da je sama brojka razumna. Zanima me da li bi komisija bila spremna revidirati tu brojku prema gore ili smatraju da je predložena brojka odgovarajuća. Što se tiče mogućih prilika za fleksibilnost u proračunima prema trenutnim izračunima ako se uzme e, razdoblje 2021. do 2026. moguće je prenijeti to na razdoblje sljedećih pet godina. Ako pogledamo ukupne iznose emisija prvom razdoblju, da li ih je računovodstveno moguće voditi kao nešto što počinje sa 2030. godinom. također nas zanima da li se ovaj, da li je ovaj instrument na odgovarajući način definiranja formule koje su na raspolaganju su vrlo, vrlo složene. Smatram dakle da bismo trebali na odgovarajući način uzeti u obzir i otpad iz drvne industrije. A što se tiče obračunavanja emisija nekih očekivanih događaja, prirodnih katastrofa, zanima nas koja je to točna definicija, i ako pogledamo izračun u aneksu 6, zanima nas da li je to najbolji mogući obračun najbolje statistike i hoće li im to omogućiti odgovarajuće računovodstvo za takve prirodne događaje jer trebamo pobrinuti se da se standard lako provodi u računovodstvene svrhe. U suprotnom, zateći ćemo se u kompliciranu situacije koja će samo dovesti do danjih rasprava. To su stvari dakle, na koje bih se željela usredotočiti koje su mi određeni razlog za brigu. Posljednji govornik je zastupnik Dantan. Merci, madame la Hvala lijepo. I ja bih htio čestitati kolegi Norbertu Lincu. On je zaista puno radio na ovom dosjeu i većina njihovih prijedloga su prijedlozi s kojima se slažem. Naročito o načelu subsidijarnosti kada se govori o referentnim vrijednostima e, te fleksibilnost vezano za sredstva za poljoprivredu. E, što se pak tiče šumarstva, kao što je rekla malo prije Françoise to je u nacionalnoj nadležnosti. I e, htio bih još nešto reći za podatke koje se odnose na period od 1980. do 1990. i 2000. E, do 2010. godine. To je loše, smatram, za pariški sporazum. Jer to ne bi bilo dobro za one države koje su nedavno uspostavile e, način upravljanja šumama E, koje su u skladu s onim što Europa želi, e, koja Europa nije nadležna za šume. S druge strane, čini mi se da je to riskantan pristup s obzirom na sve one druge politike koje smo započeli na razini Europske unije. Prije svega radi se o potencijalu biomase za e, energente koja može i tekako poslužiti našoj politici energetske diversifikacije i obnovljive energije. U ovom času se na ovom odboru jako puno govori o kružnom gospodarstvu i zato moramo paziti da budemo koherentni u pristupu. Drvo je plemeniti materijal, to je lijepo malo prije objasnio kolega kad se radi o hvatanju ugljika. I ne možemo s jedne strane imati politike koje posjeću da se koristi drvo kao materijal za gradnje, da imamo čak i kuće u potpunosti izgrađene od drva. A s druge pak strane da imamo politiku koja bi išla na uštrb korištenju šuma. Moramo nešto napraviti kako bi šume bile zaista dobre šume i da bi ih se moglo eksploatirati za tri ili pet generacija i moramo dobro izabrati koje ćemo vrste drva posaditi. Moramo se usmjeriti na to da naš temelj bude dugoročno korištenje šuma, a ne naši kratkovoljni ciljevi. E, vi ste se htjeli javiti, gospodine Torvalds. Samo kratko, gospodine Torvald, jer ste već ranije govorili. Možete samo kratko intervenirati. Da, proučavali smo uredbu 205 iz 2013. godine. U njoj se e, definira na koji se način treba izračunati referentna stopa. Trebali bismo možda naći i drugo rješenje E, u odnosu na ono koji stoji u prijedlogu komisije. Sada ću rježati gospodinu Verhajmu iz komisije. E, hvala lijepo. E, hvala također i na ovom razmatranju prijedloga izvješća. E, diskusija koja se ovdje vodi je vrlo dobra i vrlo konstruktivna. Podsjećam vas samo na činjenicu da je prošle godine komisija dala prijedlog u UCF-u koji se nadograđuje na nešto o čemu ste već razgovarali u parlamentu 2012. godine. Tada se naime raspravilo o prvoj odluci o LULUCF-u. I to je pretočeno u sve ono što je dogovoreno u okviru protokola iz Kyoto i pretočeno u domaće zakonodavstvo. Mi e, tražimo da kad države članice provedu te odluke, a e, rekli bismo da države dobro e, to rade i primjenjuju i načine izračunavanja vezano za drugi dio protokola iz Kiota. Dakle, tu se dobro napredovalo. LULCF i uredba koju predlaže komisija ne nameće obveze niti poljoprivrednicima, niti šumarima kao pojedincima. To je također važno. A zaključci Europskog vijeća iz 2014. godine značajno su polazište jer se tu govori o nižem i mogućnosti ublažavanja za one emisije koje nisu CO2 emisije u poljoprivredi. I mi na ovaj način zapravo e, uviđamo da stoje tu dvije e, zapravo strane iste medalje. Treba se E, gledati i na negativne i na pozitivne aspekte, a pozitivni aspekt je bolje hvatanje ugljika na poljoprivrednom zemljištu, ali i u drugim djelatnostima. Dakle, usmjerava se i dalje na način na koji će se to izračunavati. I e, s jedne strane postoje računi koje rade države i E, to je dosta značajno. Mislim, ta pravila izračunavanja nisu pala s neba. Ona su došla iz protokola iz Kiota koji je za nas predstavljao polazište. Jednostavno pokušali smo napraviti dobra, dobar način izračunavanja koji će biti zajednički za sve europske zemlje moj povjerenik Arijes Kanjete je na tome radio kao i povjerenik Hogan je na tome radio. I mm, važno je također uzeti u obzir na koji način su osmišljeni mehanizmi fleksibilnosti. 280 tisuća tona e, i LULUCF-a iste uredbe odnosi se na teoretsko smanjenje emisije, e, također i iz izvora koji nisu, e, e, nisu poljoprivredni. To nam također ukazuje da se napravi ovo korak napred, pa tako vidimo da i sektor poljoprivrede i luce F mogu ovdje imati odgovarajuće poticaje. Što se nekih komentara tiče, razdoblje e, koje se koristi kao referentno razdoblje, a maksimum od 3,5% e, za bodove u okviru CF-a. E dakle, to je ono što je dio odluke LULUCF-a i što je dio protokola iz Kiota. To je ipak nešto o čemu bismo mogli e, i detaljnije raspraviti. Također smatramo da je uloga proizvoda od drva vrlo značajna. E, može se više raditi na zamjeni materijala. A drvo koje bi se specifično koristilo, dakle rezalo e, nakon što bi se uzgajalo je nešto čemu se pridaje velika važnost. Pitanje biološke raznolikosti također su značajna. U ovoj uredbi ih ne spominjemo specifično zato što postoje drugo i zakonski propisi koji se bave e, specifično time i zato nismo detaljno ulazili u te aspekte ovdje. Važno je također e, da smo se sada sastali na vijeću, naime, rasprave e, vrlo dobro napreduju i drago nam je da se i u parlamentu napreduje u raspravama. Hvala lijepa što ste dali riječ komisiji. Hvala komisiji, a sada još i e, izvjestitelj gospodin Lenz za čije izvješće je, e, postoji veliko zanimanje. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća i hvala i kolegama na svim primjedbama koje su dali na moj prijedlog izvješća. E, vidno je da se na ovom polju poljoprivrede i šumarstva jasno ukazuje raznolikost. To nije isto kao raspodjela tereta ili pak emisijske kvote. Ovdje jednostavno imamo jedan pametan sustav s puno e, načina za smanjivanje CO2, ali također želimo uspostaviti i puno postica za, za poljoprivredu i za šumarstvo koji već puno pridonose borbi protiv klimatskih promjena, ali mogli bi se još i poboljšati. Postoji i taj referentni e, period za šume i način na koji se on izračunava. Jasno je da različiti klubovi na različiti način na to gledaju također je sporna i e, sporan iznos od 3,5% kao maksimum. Neki kolege nemaju isto mišljenje o referentnom razdoblju e, kao što imam ja. U tom smislu bit će mi drago primiti amandmane koje možete uložiti a također e, će e, mi biti drago da dobijem i mišljenja drugih odbora. I radujem se naravno suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Amandmane možete uložiti do 27. ožujka u 11 sati, naglašavam. Mislim da smo ovim završili e, sve što smo imali na dnevnom redu predviđeno za danas. E, pa e, će se sa S1 naš sastanak nastaviti sutra.